Ok. Chers collègues, bonjour. Je sais, je vous ai manqué pendant un quart d'heure. Dobro jutro, prostite, evo kasnimo 15 minuta, međutim došla sam. Mnogi će misliti sigurno da sam se e, probudila prekasno, ne. Imala sam doručak i to radni doručak. Monsieur, monsieur Marinescu, Gospodine Marinescu, vi ste sošli na vrijeme. Dobro, a evo, ovog puta ću vam i povjerovati. Počnimo. Odluke koordinatora na e, sastanku koordinatora od sinoć e, moći ćete naći dakle u e, pisanim materijalima koji su vam upućeni mailom i ako do 12.30 danas nemate na to nikakve prigovore, smatrat ćemo ih usvojenim. Prelazimo odmah na glasanje. Moramo samo vidjeti e, imamo li tu odgovarajući broj zastupnika. Najprije jedno e, pokusno, dakle probno glasanje. Zatvaram glasanje jako dobro, sve je dobro funkcioniralo. Počinjemo. Najprije razrježnica za 2016. godinu komisiji i izvjestiteljica e, zastupnica Demonte. Amandan prvi tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj jedan Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na deveti amandman. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Amandman 12. Tko je za, protiv, suzdržani? Nije sasvim jasno, pa glasamo e, elektroničkim putem. Amandman 12. Zatvaram glasanje. I 12. amandman se odbija. Amandman o A1. Gospodina Marinesku, a tko je za? Oprostite, imali možda prigovore na taj amandman? Imate... Dakle, imate e, sreću gospodine Marinesku, nema prigovora na vaš amandman. E, odbija se. Amandman 13. Qui je pour? Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 17. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 18. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 19. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20. tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sada tekst u cjelini elektroničkim putem. Zatvaram glasanje. 37 glasova za, 4 protiv. E, gospođo De Monte, čestitam. Vaš se, se izvješće usvojilo. Nastavljamo. Europska željeznička agencija izvješće Markusa Ferbera. Dobar dan, gospodine Ferber. Dobrodošli. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Amandman prvi se usvaja. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deveti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanesti tko je za, protiv, suzdržan, Odbija se. Želite provjeriti o 11. amandman elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Sada ćemo glasati o tekstu e, u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvaram. usvaja se i to velikom većinom glasova čestitamo gospodinu Ferberu. Gospodine Ferber, nastavljamo s vašim izvješćem Shift to Rail. Amandman prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi amandman za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman treći za protiv suzdržani. Usvaja se. Peti amandman za protiv suzdržani. Odbija se. Šesti za protiv suzdržani. Odbija se. Sedmi amandman za protiv suzdržani. Usvaja se. Osmi amandman tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deseti za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada tekst u cijelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 39 glasova za, 3 protiv, usvojeno velikom većinom. Hvala gospodine Ferber. I sada prelazimo na izvješće Dalunde, o EASI. Amandman prvi. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se drugi. Za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Treći tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Četvrti tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Peti za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šesti tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osmi. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Deveti. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada tekst u cjelini. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Gospodin Dalunde, usvaja se vaše izvješće velikom većinom. čestita. Prelazimo sada na Europsku agenciju za sigurnost pomorskog prometa izvjestiteljice gospođe Meissner. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada odmah glasamo o tekstu u cijelosti elektroničkim putem. Utvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 40 glasova za, 2 protiv. Čestitam gospođu Meissner. Gospođo Meissner, vaše se izvješće usvojilo velikom većinom glasova. Izvješće De Monte o agenciji Cezar. koji je za? Amandman prvi za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman treći. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj jedan, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman osmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti, za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Deseti za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Jedanesti. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dvanesti za, protiv, suzdržani. Usvaja se. A sada glasamo elektroničkim putem o tekstu u cijelosti. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. 40 glasova za, 2 glasa protiv. E, gospođo De Monte, čestitam. Vaše izvješće je usvojeno velikom većinom glasova. Alors, c'est mon rapport Prelazimo sada na moje izvješće. O statističkim podacima u željezničkom prometu. Eto, glasamo elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. jedan glas za i jedan glas protiv. Neću pokušati naći tko je glasao protiv mog izvješća. Nastavljamo. A sada prelazimo na europsku strategiju o kooperativnim inteligentnim e, sustavima zastupnika Uhelija. Tko je za protiv suzdržani? Usvaja se. Amandman 34. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 8. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti kompromisni za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 51. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nije sasvim jasno, pa glasamo elektroničkim putem. Otvaram glasanje 51. amandman. Zatvaram glasanje. 51. amandman se odbija. 55. tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 56. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57. tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromisni broj 10. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 64. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni broj 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 75. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Envi 12. za protiv suzdržani usvaja se. Envi 13. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 12 za protiv suzdržani usvaja se. 83. amandman tko je za protiv suzdržani, usvaja se. 84. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 13 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Libe četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? E, socijalisti niste digli ruke. Jeste li za? Protiv? Vi ste za. Dobro. Provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Četvrti amandman odbora Libe. Zatvaram glasanje. 25 glasova za, prema tome usvaja se. Libe drugi drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Libe sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 15, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 17. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 19. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 137. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 15. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. NV 16. amandman. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 20 za protiv suzdržani usvaja se 140 za protiv suzdržani provjerit ćemo otvaram glasanje 140 amandman zatvaram glasanje usvaja se 143. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni broj 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 152. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 153. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 169. amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 23. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 170. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Glasimo ipak elektroničkim putem. 170. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 173. amandman koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Želite li provjeriti? Provjerimo. Otvaram glasanje. 173. Je ferme le vote. Ah, a, za Zatvaram glasanje. Imate ste pravo. Odbija se. Envie 25. Ki je pour? Ki je... Amandman 25. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 24. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj četiri za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj pet za protiv suzdržani usvaja se. 20. amandman tko je za protiv suzdržani usvaja se. Libe E tko je za protiv suzdržani usvaja se. Libe F za protiv suzdržani usvaja se. Kompromisni broj 6 koji je za protiv suzdržani usvaja se. 25. amandman koji je za protiv suzdržani odbija se. Sedmi kompromisni za protiv, suzdržani, usvaja se. 30. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman A odbora Libet, Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi kompromisni za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti amandman. koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deseti za protiv suzdržani usvaja se. A sada tekst u cijelini. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 39 glasova za, e, usvojeno velikom većinom. Čestitam izvjestitelju, gospodinu Ujheliju. Bravo a vous et nous fermons nous fermons la période des votes. Allez, nous continuons nos travaux. Zaključili smo s glasanjem i nastavit ćemo sad dalje s radom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 Mes chers collègues, nous allons reprendre la suite de nos travaux. Dame i gospodo, nastavljamo sa radom. Ako želite nastaviti s raspravom, to možete učiniti e, izvan ove prostorije. Dakle, prelazimo na javno saslušanje vezano uz prava putnika u željezničkom prometu. Krećemo sa saslušanjem koje je sastavni dio našega rada vezano uz prijedlog e, revizije e, uredbe iz 2007. broj 1371 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu. Nadamo se da ćemo završiti s radom na tom predmetu prije ljeta. Cilj ovog saslušanja jest saslušati razmišljanja različitih dionika vezanih uz ovu temu, posebice e, putnika, željezničkih kompanija kao i regulatornih tijela. Prije nego što krenemo sa prezentacijama i sa raspravom i prije nego što čujemo što naši stručnjaci imaju za reći, e, željela bih zahvaliti svim stručnjacima koji su prihvatili doći i govoriti pred našim odborom. Hvala vam lijepa što ste s nama. I hvala što nam dajete priliku da čujemo što nam imate za reći sa stručnog stajališta o ovoj temi. Prava putnika izuzetno su važna i kao i ova uredba zato što se tiče svakodnevnog života većine europskih građana. dat ću riječ izvjestitelju, gospodinu potpredsjedniku Liberackom, a nakon toga, dakle, vi ćete gospodine izvjestitelju imati pet minuta kako biste iznijeli nekoliko uvodnih napomena vezano uz prijedlog komisije. Nakon toga ćemo dati riječ komisiji kako bi nam oni kratko, ne, isto više ne u, više od pet minuta, predstavili svoj prijedlog i na kraju ćemo riječ stručnjacima koji svaki ima eh, ju šest minuta na raspolaganju kako bi objasnili koje je stajalište eh, njihove organizacije. Ja vas molim, dame i gospodo, da poštujete vrijeme koje vam je dodijeljeno za izlaganje kako bismo uistinu mogli krenuti sa raspravom nakon vaših uvodnih izlaganja. Zahvaljujem gospodinu Uzeskijom koji je predstavnik poljskih željeznica Hvala vam lijepa i dobrodošli. Zahvaljujem gospodinu Kidoru koji je član nacionalnog predsjedništva Francuske federacije udruga putnika, odnosno korisnika javnog prijevoza. Dobrodošli. Imate se čime baviti ovog trenutka, zar ne? Puno posla. Gospođa Hadad članica izvršnog odbora Europskog foruma za osobe s invaliditetom. Gospodin Smolders, član upravnog odbora Europske federacije putnika. Dobar dan, dobrodošli. Gospodin Reffen savjetnik u danskom regulatornom tijelu za željeznice gospodin Smith, bloger koji piše blog SIT 61. Dobrodošli, dobar dan. I gospodin Lohman, izvršni direktor željezničkih kompanija e, Europske zajednice, takozvanog CERA. Dobrodošli smi vam zahvaljujemo što ste s nama. Čini mi se da dosta brbljate danas vi. Najprije ću dati riječ izvjestitelju, a nakon toga ćemo saslušati naše stručnjake, a nakon toga ćemo se koristiti takozvanom ping-pong metodom, gdje ćemo imati dva kruga postavljanja pitanja našim stručnjacima. E, u prvom krugu ćemo riječ izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni, te gospodinu Denisu de Jongu koji je izvjestitelj za mišljenje e, odbora IMCO u skladu sa pravilom 53. Mislim da još nije došao. A nakon toga možemo nastaviti s raspravom. Gospodine Liberacki, vi ste izvjestitelj, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Mislim da mogu govoriti na poljskom. Je li to u redu? Hvala vam. Da bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospođi predsjedateljici kao i tajništvu našega odbora što su organizirali ovo saslušanje. Želio bih se također ispričati, žao mi je zbog toga, ali morat ću otići prije 11 sati, zato što se ovaj tjedan održava Europski parlamentarni tjedan i ja ću predsjedati jednom e, međuparlamentarnom sesijom gdje će biti predstavnici svih nacionalnih parlamenta. Ismail Ertug će e, djelovati kao naš koordinator i zamijenit će me e, prilikom završnog dijela rasprave i dati sažetak. A sada nekoliko uvodnih riječi. Milijarde, milijarde putnika koriste se svake godine željezničkim prijevozom. Većina njih su ljudi koji putuju e, više puta mjesečno, više puta tjedno, što konkretno znači da željeznica kao sastavni dio europskog prometnog sustava pruža javnu uslugu a istovremeno također proizvodi te usluge kao poduzetnik i upravo zato želimo uspostaviti odgovarajuću ravnotežu između prava putnika u željezničkom prijevozu i prava putnika u drugim oblicima prijevoza, te to uskladiti s očekivanjima putnika u smislu kvalitete usluge. Želimo objedinjavanje propisa na europskoj razini zato što ne želimo biti u situaciji u kojoj putnik koji se ukrcava na vlaku u Varšavi i silazi u Budimpešti, te tako prolazi kroz Poljsku, Češku, Slovačku, Mađarsku, svaki puta mora se iznova e, suočavati sa novim skupom propisa. Želimo stoga objedinjeni sustav koji se odnosi na prava putnika, ali isto tako ne želimo stvoriti dodatne troškove za korištenje takve vrste usluga. Dakle, da, kvaliteta na prvome mjestu, ali financijski e, pristupačna kvaliteta takve usluge trebale bi se moći pružati tako da istovremeno ne dovodimo u pitanje ekonomsku situaciju e, željezničkih kompanija. E, jako se veselim što ću vas danas imati prilike čuti, zbog toga ne želim ja previše dužiti, već želim čuti što vi imate za reći. E, naša predsjedateljica već je predstavila goste, tako da znamo imamo predstavnike željezničkih prijevoznika, predstavnike korisnika, predstavnike korisnika s posebnim potrebama, konkretno osoba s invaliditetom, predstavnike strukovnih udruga, gospodin Lohman je ovdje. To zapravo znači da izvješće koje ću uskoro predstaviti može biti izvješće u kojoj se velikoj mjeri mogu oslanjati na ono što čujem od vas. Također, želim vam reći da sam se imao prilike e, susresti sa nekoliko desetaka predstavnika organizacija koje se bave sličnim pitanjima kao ove čiji su predstavnici danas ovdje s nama, tako da mislim da ćemo imati prilike proširiti svoje znanje. To će nam u svakom slučaju pomoći da oblikujemo amandmane koje ćemo pripremati, i model koji želimo predložiti. Jer kao što sam već jednom naglasio, želimo da imamo veći broj putnika koji putuju željeznicom, da imamo manji broj putnika koji koriste ostale oblike prijevoza, ali želimo da to mogu učiniti po povoljnoj cijeni, a da istovremeno ne dovodimo u pitanje ekonomske interese željezničkih prijevoznika. Hvala lijepa gospodine Liberacki na ovom uvodnom izlaganju i odmah ćemo krenuti s raspravom i dati riječ našim stručnjacima. Naš prvi govornik je predstavnik Poljske željeznice, gospodin Olševski. Izvolite. Ispričavam se. Ispričavam se, nisam vidjela Europsku komisiju, oprostite. Daću vam odmah riječ. Bez sukoba. Izvolite. Možete li nam kratko objasniti kakav plan ima komisija vezano uz e, ovaj dio? Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Ispričavam se zbog ove zabune. Da, vrlo kratko. Zašto postoji potreba za revizijom ove uredbe? 2013. godine pripremljeno je izvješće o primjeni ove uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevezu i primjećeno je da postoji čitav niz manjkavosti. Kao prvo, došlo do rastjepkanosti prava putnika zato što države članice imaju različita izuzeća koje odobravaju. Zatim, u međuvremenu je donesena UN-ova konvencija vezano uz prava osoba sa invaliditetom i to je dovelo do određenih e, promjena vezano uz putnike koji s ograničenom mobilnošću. Mi smo također u definicijama naišli na određeni broj nejasnih e, termina, posebice vezano uz jedinstvenu kartu. Izuzetno je važno da znamo da u ovome prijedlogu mi ne govorimo o tome da uvedemo jedinstvene karte kao takve, već se samo bavimo informacijama vezanima uz to je li e, putnik kupio jedinstvenu kartu ili ne. Zatim je tu postupak podnošenja žalbi kao i pitanje više sile e, vezano uz poslovanje željezničkih prijevoznika jer prema presudi Europskoga suda željeznički prijevoznik ne može biti izuzet od e, isplate naknade u slučaju da je došlo do više sile. Upravo zato predlažemo da e, revidiramo, odnosno izmijenimo i dopunimo uredbu u rujnu 2017. godine dali smo taj prijedlog i želimo ići u smjeru jednog uravnoteženog pristupa. S jedne strane želimo bolju zaštitu putnika u Europskoj uniji, a s druge strane želimo također uzeti u obzir situaciju u kojoj se nalazi željeznička industrija. Koji su naši prijedlozi? Kada govorimo o dosegu, želimo također ukloniti određene izuzeće. Kada govorimo o osobama s teškoćama u kretanju, želimo omogućiti lakši pristup tim ljudima kako bi imali konkretno lakši fizički pristup kao i pristup sustavu podnošenja žalbi. Što se tiče informacija želimo dati mogućnost davanja jasnih informacija e, svim putnicima vezano uz jedinstvenu kartu želimo e, raditi na obvezi e, prodaje jedinstvene karte te također želimo pojačati suradnju između provedbenih tijela i na kraju želimo reći da željeznički prijevoznici zapravo ne moraju biti biti jedini koji e, su opterećeni e, kriznim planiranjem u slučaju da dođe do nepredviđenih situacija. To je također nešto e, što bi trebali činiti i upravitelji infrastrukture i upravitelji kolodvora. Također, vezano uz višu silu, predlažemo e, klauzulu prema kojoj bi željeznički prijevoznici u slučaju prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda te vrlo nepovoljnih vremenskih uvjeta bili izuzeti od isplaćivanja naknade zbog e, kašnjenja. To je ono što pokušavamo postići ovim prijedlogom. Zahvaljujem vam što ste mi dali priliku da ga kratko predstavim. Hvala. Hvala. Hvala što ste nam e, rekli kratko u čemu se sastoji prijedlog Europske komisije, a sada dajem riječ stručnjacima i dajem riječ gospodinu Olševskom koji je predstavnik poljskih željeznica. Izvolite, imate riječ, na raspolaganju imate šest minuta i to je to. Hvala vam lijepa. što ste mi dali priliku da vam se obratim ovdje u Europskom parlamentu pred odborom za promet. Hvala vam lijepa na pozivu u ime e, poljskih željeznica e, PKP-a. Što se tiče prijedloga Europske komisije, moram reći da se radi o jednoj od najvažnijih tema u željezničkom sektoru u sljedećih nekoliko mjeseci. Upravo zato mislim da će uloga Europskog parlamenta u tom pitanju imati e, vrlo veliku ulogu. Uredba 1371 kroz 2007 e, vezano uz prava putnika i obveze putnika u željezničkom prijevozu koristi se dugi niz godina. PKP e, je u potpunosti spreman ispoštovati prava putnika, istovremeno pružajući visoku razinu usluge kao i e, pružati tu uslugu u okruženju koje je sigurno za putnike. Upravo zato rješenja koja jamče zaštitu putnicima i pomoć ako se nađu u poteškoćama predstavljaju nešto što nam je vrlo važno. Mi naravno podržavamo određene promjene zato što razumijemo da su potrebne određene promjene, posebice primjerice kada se radi o putnicima s poteškoćama u kretanju. Sigurni smo da će buduća uredba biti zaista dobar temelj za zaštitu prava putnika. Međutim, prema našem mišljenju ovaj prijedlog još uvijek treba E, određene izmjene koje bi također odražavale potrebe željezničkog sektora. Želio bih kratko predstaviti koja su najvažnija pitanja, odnosno naše najvažnije napomene vezane uz to. Kada govorimo o članku drugom, prema našem mišljenju brisanje postojećih izuzeća neće se odraziti pozitivno na situaciju. U velikoj mjeri će utjecati na naše investicijske planove kao i modernizaciju željezničkih vozila. To će također značiti da moramo modernizirati veliki broj naših e, željezničkih vozila u vrlo kratkom roku, što znači da ćemo imati manje e, željezničkih vozila u kretanju, odnosno na raspolaganju. Također, novi ugovori vezano uz proces javne nabave i modernizaciju, sve je to nešto što treba uzeti u obzir. Zato se mi zalažemo za to da imamo i dalje mogućnost e, korištenja izuzeća. E, još jedna važna napomena tiče se članka desetog. Mi smatramo da treba biti vrlo opreznim kada se radi o ponudi jedinstvene karte. Željezničke kompanije sada već funkcioniraju temeljem uobičajenih komercijalnih ugovora. Uzimaju se u obzir pitanja poput kašnjenja i sl. Prijedlog koji se iznosi u članku 10. točki 6. mogao bi dovesti do dodatnog opterećenja za željezničke prijevoznike u smislu pružanja informacija, isplate naknade i preuzimanja odgovornosti. Zato mislimo da ta ponuda treba biti ponuda koja se temelji isključivo na tržišnim kriterijima. U članku 17. točki 8. nalazi se također klauzula koja nam je problematična. E, mi smatramo da je ta klauzula vrlo pozitivna, dakle to je ova koja se odnosi na višu silu, ali smatramo da je njezina definicija preuska. Mi smatramo da ta definicija mora biti u skladu sa jedinstvenim propisima civa. To su pravila koja uređuju međunarodni željeznički promet putnika. To je nešto što bi svakako nas e, sačuvalo od rizika različitih tumačenja i nelojalne konkurencije. Drugim riječima trebamo višu razinu fleksibilnosti. Kada se radi o kriznom planiranju, to je članak 18.6 Priprema konkretnih, specifičnih, podrobnih planova za kolodvore bila bi vrlo teško provediva u praksi. Bilo bi ju teško provesti i upravo zato mislimo da bi bilo dobro kada bi se mogla zamijeniti nekakvim općenitim krovnim postupcima upravljanja krizom. E, članak 22. bavi se davanjem pomoći na kolodvorima ili na željezničkim postajama. Činjenica jeste da nije moguće pružiti 24 satnu e, pomoć na svim željezničkim postajama cijelo vrijeme, to će biti praktički nemoguće i dovešće do e, nesrazmjernih i također neopravdanih troškova. Što se tiče članka 26. E, obuke osoblja, smatramo da nema potrebe da se takva obuka organizira za sve osoblje, već isključivo za ono osoblje koje će biti u izravnom kontaktu sa osobama s invaliditetom ili osobama s posebnim potrebama. Dakle, kada govorimo o sadašnjoj uredbi 1371 2007 koja je stupila na snagu 2009. moram reći da smo mi uložili u PKP-u značajne resurse kako bismo uistinu modernizirali željeznička vozila i kako bismo modernizirali naše kolodvore. Također smo nastojali povećati atraktivnost i kvalitetu naših usluga e, te ponuditi nove proizvode našim putnicima. E, to se odnosi na usluge u slučaju propuštenih e, vlakova i primjerice izdavanja karata. S jedne strane mi smatramo da trebamo uravnoteženi pristup u smislu poštovanja prava putnika, ali s druge strane moramo zaista nametnuti realistična očekivanja i zahtjeve vezano uz sektor. Revizija, dakle, trebala bi e, omogućiti željezničkim prijevoznicima da poboljšaju kvalitetu svoje usluge, ali da istovremeno ostanu konkurentni. Ako tome ne bude tako, oni neće moći ostati konkurentni e, ostalim vrstama prijevoza putnika, posebice kada govorimo o razvoju europske politike vezano uz prijevoz putnika na ekološki prihvatljiv način. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa na izlaganju. A sada riječ ima gospodin Kidor, e, član predsjedništva Nacionalne federacije korisnika javnog prijevoza. Dobro nam došli. Dajem vam riječ, imate šest minuta. Hvala lijepa i hvala što ste me pozvali kako bi izložio što misle korisnici željezničkog prometa u Francuskoj. Zamolit ću vas također da ispričate Bruna Gazua koji je predsjednik naše federacije, ali ga je francuski predsjednik pozvao da e, raspravljaju o prijedlogu e, izmjena zakona o željezničkom prometu, o državnim željezničama u Francuskoj, koji su sada vrlo aktualna tema u Francuskoj. E, federacija koju predstavljam ima 180 milijuna članova i članica je Europske federacije udruženja e, e, željezničkih putnika. Ono što je vrlo važno, mi smo utruga potrošača i e, priznato je da se mogu e, nadoknaditi e, načinjene štete putnicima. Međutim, postoji jedan problem, a to je da su najčešće korišteni željeznički promet, dakle regionalni i lokalni, onaj koji je isključen iz postoje mogućnosti nadoknata, odnosno obeštećivanja. A e, uredba 1300 i e, iz 2007. godine se primjenjuje. Mi smatramo da prema novim, e, u novoj uredbi trebamo imati nadoknadu štete za sve vrste prometa, naročito one koji su svakodnevne i e, mislim da se mora koristiti, dakle da svi e, načini prevoza moraju biti na jednakoj razini i ravnopravni, uključujući i autobusni promet. Četvrti željeznički e, paket je zapravo nešto što treba biti zajedno s drugim uredbama vrlo značajna i to su svi dijelovi, svi dijelovi su bitni, a e, vrlo je važno da se u to uzme u obzir i tržišno natjecanje koje se otvorilo u Europi nakon četvrtog željezničkog paketa. Kao predstavnik naše federacije želim dati četiri ili pet općih primjedbi i ne mogući u detalje zato što nemamo više vremena. Stalno insistiramo na činjenici da u području primjene ove uredbe da je vrlo važno uključiti regionalne i a, lokalni promet i to e, javni prevoz uključujući i tamo gdje je on dan na izvođenje pod izvođačima. 90% ljudi vozi se lokalno odnosno regionalno a vrlo često su to ljudi koji se svakodnevno koriste željezničkim prometom kako bi išli na posao ili u škole ili na fakultete. Oni imaju i pretplate, a vrlo često se na njih najviše odnose kašnjenja, odnosno otkazivanja vlakova. I to uveliko utječe kako na kvalitetu njihovog privatnog, tako i na kvalitetu njihovog poslovnog života. Važno bi bilo da se sve odredbe na tom planu usklade u cijeloj Europskoj uniji. Nadamo se da će se ovom uredbom to postići. Postoji u ovom projektu revizije uredbe nešto vrlo važno, a to je da e, se prizna da postoji jedinstvena vozna karta koja omogućuje svakome da ode od odredišta e, od e, polazne do e, točke do odredišta i da se obeštećenjivanje uvijek vrši uzimajući u obzir odakle je netko krenuo i kamo je trebao doći. Dakle, e, bilo bi vrlo važno da se na taj način još više zajamče ta prava i istovremeno to će omogućiti konkurentnost željeznica koje će postati i privlačnije, a istovremeno će davati jamstvo e, putnicima u željezničkom prometu koji e, moraju smireno se voziti i e, moći učiti i raditi ili odmarati se u željezničkom prometu jer ako se radi o ljudima koji svakodnevno koriste vlak eh, jednom ili dva puta na tjedno, sasvim sigurno suočavaju se s kašnjenjem eh, u prometu i nema razloga dakle da i, eh, se i to ne uzima u obzir. Treba biti istovremeno i vrlo transparentno transparentni zato što se trebaju točno dati podaci o voznom redu i o cijenama prometa e, i to treba biti e, poznato u svim aspektima i u svim e, tvrtkama. Također, vrlo je važno uzeti u obzir osobe ograničene kretanjem. Smatramo da otprilike 30% željezničkih putnika imaju ili neki invaliditet ili pak e, imaju puno prtljage i zato smo apsolutno skloni tome da se za putnike koji imaju takve vrste poteškoća da je e, na raspolaganje netko tko će im pomoći ako nema odgovarajuće infrastrukture. Smatramo također da kada ljudi koriste željeznički promet na vrlo brzim prugama, da se e, naknade za kašnjenje ili druge probleme daju samo ako je ta, e, to kašnjenje dulje od jednog sata. Smatramo da ako recimo cijeli put traje dva sata, da bi se to trebalo smanjiti na pola sata, jer jedan sat je predugo kao vrijeme koje se uzima u obzir za oštetu. E, postoji naravno mogućnost izuzetnih okolnosti, primjerice tako postoje u zračnom prometu u željezničkom i cestovnom prometu e, treba e, uskladiti ono što može biti razlog da željezničke kompanije mogu se iz toga izuzeti. Naravno, ne može se u potpunosti uspoređivati svake e, prevozno sredstvo, ali u svakom slučaju treba vidjeti hoće li se onim E, putnicima koji imaju neke poteškoće dati na raspolaganje alternativna mogućnost prevoza. I e, za kraj <clears throat> ne smije se misliti da su udruge putnika sve moguće jer one brane prava putnika. Ne, one imaju vrlo ograničena sredstva. Trebate uzeti u obzir ulogu tih reprezentativnih udruga i treba im omogućiti financirati kako bi oni pomogli putnicima. Također smatramo dakle da ova uredba ne smije zanemariti važnost i ulogu udruženja potrošača u, putnič, e, u željezničkom prometu. Hvala lijepa. Sada gospođa Adad ima riječ. Ona je članica izvršnog odbora Europskog foruma o invaliditetu. Imate riječ na šest minuta. Hvala hvala svima. Hvala što ste nas e, pozvali da iznesemo stajalište osoba s invaliditetom po pitanju preinake uredbe o pravima putnika u prometu. Mi pozdravljamo ovu novu e, preuređenje uredbe u smislu ispunjenja obveza iz e, UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom koja u članku 9. jasno traži dostupnost e, prometnih sredstava za osobe s invaliditetom. Dakle, prometni sektor u željeznicama je već puno toga učinio po pitanju dostupnosti i pristupačnosti, ali nažalost za ljude kao što sam ja, neovisno i spontano putovanje još nije stvarnost, a to je i tako za mnoge druge osobe s invaliditetom. Dok ne postignemo taj cilj, još uvijek se moramo osloniti na pomoć e, u korištenju vlaka, posebice pri E, ulasku u e, vlakove prema uredbi 371 e, i u sve ono što je postignuto tijekom posljednjih deset godina. Dakle, prijedlog preinake uredbe komisije ispunjava neke nedostatke koji ranije nisu bili uzeti u obzir u izvornoj uredbi. Na primjer, doista nam je drago što sada vidimo da regionalni i lokalni vlakovi, prigradski vlakovi sada više nisu E, isključeni iz obveze pomoći osoba sa smanjenim obitetom. Također podupiramo prijedlog komisije da pomoć mora biti dostupna u sva vremena dok vlakovi prometuju. Te da osoblje mora biti obučeno po pitanjima invaliditeta te da nadležnost nacionalnih tijela za provedbu je sada konkretnije definirana i uključuje konkretne zadatke. Međutim, jedna od najvažnijih e, stvari koje, za koje su se borile osobe, e, organizacije osoba s invaliditetom još uvijek nije uzeta u obzir, a to je e, ono čega se najviše bojimo, a to je propis o prednajavi 48 sati unaprijed, što i dalje stoji u predlogu preinake. Taj propis je potpuno zastario i nije u skladu sa konvencijom jedinih naroda. Znači, recimo, ako moj šef zatraži da sutra idem u Pariz, ja zapravo ne mogu jer ja moram reći ne, nažalost, jer nisam na vrijeme si rezervirala pomoć. Čak i da ako idem i vlakom i van i ostanem popiti dulje pića, ne mogu dulje ostati jer ne mogu e, bez rezervacije na vlak. Znači jer neću imati e, pomoć i neću se moći vratiti kući. Znači to je već, e, na primjer, nešto što, na primjer, u Španjolskoj postoji, ne postoji prednotifikacija i Nizozemska je također smanjila razdoblje prednajave na jedan sat, a Austrija i Danska također ovu najavu su smanjili na 12 sati. Čak i ovdje u Belgiji to je smanjeno na 3 sata na više od 25 željezničkih stanica. Dakle, forum, Europski forum za invaliditet stoga traži e, mogućnost e, opt go, znači da osobe e, s invaliditetom mogu putovati kao i drugi bez takve daleke najave. Također želimo vidjeti sveobuhvatne i detaljnije odredbe o obuci zaposlenika idealno s minimalnim standardima te zahtjevima koji će biti navedeni u prilogu uredbe kako bi se osigurala dobra kvaliteta, razna kvaliteta, te također e, mi predlažemo da se e, jačaju provedbene ovlasti nacionalnih tijela koje za sada još uvijek nemaju e, nisu harmonizirane razne Europske unije i ne djeluju dovoljno brzo na individualne žalbe. Znači mi podupiramo prijedlog komisije, drago nam je što ima toliko poboljšanja za osobe s invaliditetom, ali doista molimo i e, tražimo e, ukidanje ovog propisa o prednavi 24 sata unaprijed, također jačanje odredaba o obuci zaposlenika te jačanju ovlasti nacionalnih provedbenih tijela. A oni koji žele saznati više od nas o ovom pitanju, a u odnosu na osobe s invaliditetom, sljedećeg tjedna, 28.2. u 1 sat, e, interskupina, međuskupina Europskog parlamenta za osobe s invaliditetom će imati na to e, raspravu na ovu temu, na jedno događanje. Pozvani ste svi i e, ovime zahvaljujem na pozornosti. Najljepša hvala na ovome što ste nam e, rekli. Sada riječ ima gospodin Smelders. On je član Evropske federacije putnika i imate još na šest minuta. Zahvaljujem e, predsjednici i također svim e, sudionicima e, koji su nas došli čuti, pozvali nas. Evo. EPF, dakle ovo je pregled zemljovide iz veljače ove godine imamo 38 e, članica e, članova u našoj organizaciji, 21 zemlju, to je ovo plavo na e, karti. Osnovani smo 2002. To je Europska krovna organizacija nacionalnih i regionalnih organizacija putnika. Znači u nekim zemljama imamo i više od jedne organizacije, neke su regionalne i tako dalje. Financiraju nas članarine e, zemalja organizacija članica, to nam je jedini prihod, e, a predstavljamo putnike na razini Europske unije i bavimo se svima e, vrstama prometa i putničkog i u, svim, u svom prometu kopnenom, pomorskom i drugom. Što se tiče informacija i odgovornosti, mi mislimo da se prodane karte moraju, moraju biti zajamčene do, eh, i to u potpunosti do konačnog odredišta. Mi vjerujemo da treba postojati više eh, obveza za prodavače karata, operatere, upravitelje infrastrukture i stanica jer oni nam moraju o tome dati informacije. A upravo informacije za putnike su ključni i još ne u potpunosti ispunjeni moment. I mislim da Jednostavni propisi ugovornog prava moraju biti zajamčeni, naime prevoznik mora jamčiti za ono što prodaje. Informacije o pristupačnosti vlakova um, uh, i stanica te perona mora biti ja, zajamčeno. Naime, nekada su stanice pristupačne, to u Belgiji je post, uh, to je recimo u Belgiji sto stanica je pristupačno, međutim nisu svi peroni pristupačni i dostupni, a da ne govorimo o načinu na ulazak u vlak. Znači moramo se više potruditi za dobar pristup za sve, jer i stanovništvo u Europi stari i na ovaj ili onaj način postoje razna ograničenja mobilnosti i razne vrste invaliditeta. Tako da bi to uh, učiniti, učiniti to bi olakšalo putnički promet, a uh, također uz to E, ova prednotifikacija najava unaprijed može biti sam naj, najdulja 24 sata. Također, e, za sve vrste prometa moraju postojati isti propisi. Mi smo e, protiv izuzeća za regionalne i prigradske vlakove. Izvješće UITP-a pokazuje da 90 posto eh, svih putovanja i 50% pređenih kilometara u Europi je putem lokalnih sustava prevoza. Tako da mislim da je važno također reći da neki operateri već danas eh, putnika tretiraju kao kralja i oni trebaju biti primjer drugima. Prije 40 godina Pre četiri godine e, je recimo Nordhessische Verkehrsverbund e, dobio nagradu jer e, recimo oni već nakon petminutnog kašnjenja na konačno odredište vraćaju novac i također imaju zajamčene druge pomoći na E, dobru uslugu, ispravne informacije, pomoć e, čak i na stanicama koje nemaju osoblje. I znam da prije nego što sam bio u Europskoj udruzi putnika da to stavlja pritisak na operatere, ali uz današnje e, digitalne mogućnosti može se imati potpunu kontrolu nad, nad operacijom i ako pogledamo što je napravio eh, ovaj eh, NVV željeznička udruga u sjevernom Hesenu, možemo vidjeti da bi to bilo moguće i za druge. Nadalje, viša sila. Trenutne propisi nakon eh, odluke i presude EU suda je uglavnom prilagođena putnicima. U svakom slučaju putnici mogu dobiti e, kao maksimum e, naknadu od 50% cijene karte. Nadalje, operateri se moraju pobrinuti za putnike koji su ostavljeni negdje i zapeli negdje, te e, sada postoji veća mogućnost za putnike da reagiraju na potencijalne probleme i dobiju informacije. Evo i prije nego što završim, želim još reći sljedeće. Ono što vidite na maloj slikici je da se proputnik treba obratiti operateru ili prodatelju karata. Znači ovaj Golijat i ovaj veliki, to je organizacija protiv Davida ovog malog putnika. E, danas e, e, uglavnom putnik ima problema pri obraćanju E, takvim organizacijama zbog nedostatka e, osoblja ili drugih nedostataka i e, pot, mora postojati obvezna alternativa u slučaju kršenja prava direktiva na primjer 213 11 EU nije još stupila na snagu svim zemljama članicama ili u E, putnici ne poznaju. Znači, načelno u skladu sa četvrtim paketom za željeznice mora postati organizacija koja će nadzirati zadovoljstvo putnika, na primjer e, Travel Watch, e, West, London Travel Watch i tako dalje. EPF bi možda mogao igrati tu ulogu i kod svojih lokalnih organizacija. I evo molim da polako privodite kraju. evo hvala sada ću posljednji slajd. Znači viša sila mora ostati kao što je danas, uključujući regionalne i e, vlakove iz predgrađa, također osigurati jamstvo za kartu od početka do kraja puta i e, maksimalna dostupnost i nadzor e, zadovoljstva putnika. Hvala. Hvala puno na ovome što ste nam rekli, a sada dajem riječ gospodinu Refenu koji je savjetnik danskog regulatora za željeznički promet. Imate riječ na šest minuta. Zahvaljujem, zahvaljujem vam na riječi. Načelno mi podupiramo prijedloge, imamo samo nekoliko naših prijedloga za poboljšanje. Prije svega definicije u prijedlogu. Na primjer, članak 10. stavak 5. govori se o ticketing machine, uh, uređaj za prodaju karata, međutim ne postoji definicija u prijedlogu o tome što je ticketing machine, uređaj za prodaju karata. Znači, prije svega predlažemo uvođenje definicije uopće toga što je uh, uređaj za prodaju karata, a zatim predlažemo i da bi ta definicija trebala uključivati E, i e, kati e, i sustav putnih karata. Recimo postoji takav u Danskoj sustav putnih karata koji funkcionira i Oprostite, gospodine Smolders, molim vas lijepo, ako biste mogli isključiti drugi mikrofon, pa ćemo vas bolje čuti. Dakle, evo naš predlog je, kao što sam rekao, da uvedemo definiciju e, uređaja za prodaju karata, a drugo da u, se u tu definiciju uključe e, e, ove točke za check-in putnih karata i kao i kiosci za check-in na željeznici jer to bi smanjilo pritisak na željezničke operatere i prevoznike jer E, tradicionalni sustavi za prodaju karata, odnosno e, elektronički sustavi su puno skuplji od e, na primjer šaltera za prodaju karata, a ako oni dobro funkcioniraju, to je zapravo dovoljno da ispuni uvjete i bilo bi zadovoljavajuće. Nadalje. Po našem mišljenju, ako pogledamo stope naknade cijene u slučaju kašnjenja, ako recimo putnik želi nastaviti putovanje, su vrlo niske, niske stope povrata. Dakle, i trenutno se sada za kašnjenje od sata od dva dobije otprilike 25% e, cijene karte kao naknada. To je tako malo da mnogi ljudi uopće se ne obrate prevozniku za tu naknadu. A, stope koje su prikazane u ovoj tabeli su zapravo stope koje se primjenjuju u većini Danske već sada, tako da bi naš prijedlog bio da se nakna, stopa naknade povisi. To bi naime učinilo, e, donijelo dvostruku prednost, smanjilo nezadovoljstvo putnika u slučaju kašnjenja, te bi dalje doprinjelo e, tome da e, željeznički poduzeća izbjegavaju kažnje u svakom slučaju. Dakle, to je naš prijedlog u ovom pogledu. Nadalje. Druga stvar koju želim spomenuti je obveza iza članka 18 stavak 2a. E, to je obveza za željezničkog prevoznika u slučaju kašnjenja više od 60 minuta gdje će putnicima biti ponuđeno E, nešto za pojesti osvježenje u razumnom e, odnosu sa vremenom čekanja ako su dostupni u vlaku ili na stanici ili se mogu u razumnom roku dostaviti e, i tako dalje. Znači ovo crveno što sam sada čitao predlažemo da brišemo jer to je zapravo prenejasno pre nejasno kada zapravo obveza postoji da se osigura takvo osvježenje ili e, nešto za postoji. Znači mi mislimo da je bolje da se to briše i trebate zapravo razmisliti kako to izgleda u praksi. Recimo, stan stane negdje i sve relevantne osobe za pokušavaju osigurati da vlak krene dalje što je prije moguće. I nema smisla sada nametati željezničkom prijevozniku e, obvezu da e, fizički dostave sendviče i piće što sada da E, pošalju još jedna kola ili da pošalju drugo vozilo koje će opskrbiti vlak, a što ako onda krenu prije nego što se to vozilo vrati, što će ih onda sve baciti ili što. Znači ako se briše sada ovaj crveni dio, obveza je ponuditi to besplatno. To bi zapravo značilo e, to naša tvrtka i radi. To bi zapravo značilo da u slučaju kašnjenja duljeg od jednog sata putnik može dati e, e, e, potvrdu da je nešto kupio za pojesti ili popiti i dobit će naknadu za taj novac. Znači ne postoji onda obveza na željezničkom prevozniku da fizički sam dostavi piće ili sendviče, ali naknada, pravna naknadu postoji što ima više smisla. Znači mi još jednom predlažemo da brišemo ovaj crveni dio. Nadalje. Mnogi su već nešto rekli o sljedećoj stvari i slažem se. Postoje neke obveze koje predstavljaju nepotrebne nove e, terete za željezničke prevoznike. Znači, pomoć će biti dostupna na stanicama u svako doba e, dok prometuju vlakovi, također i na vlakovima tijekom E, prometovanja vlakova, znači obveze iz članaka 22 23. Mi smatramo da je to pretjerani zahtjev. Mislimo da je to puno preveliki teret i to posebice nema smisla naime na onim mjestima gdje recimo u Danskoj prometne e, odnosno željezničke stanice već su opremljene na takav način da recimo osobe u kolicima mogu bez problema ući i izaći iz vlaka bez dodatne pomoći, tako da zahtjev e, ovakve vrste predstavlja doista samo dodatni teret. Molim da se ipak zaključite sada. Da, evo, privodim kraju. I ovaj e, zadnji članak je e, važan članak obavještavanja putnika o pravima. Imamo samo nekoliko evo predloga za izmjene ovdje. Naime, kada se počnu nabrajati obveze željezničkih e, poduzeća, treba imati na umu da ono što nije navedeno zapravo se može zaključiti da nije niti obveza. Tako da mislimo da ipak neke stvari ovdje nedostaju. Na primjer, e, ovdje smo spomenuli opet ove ovaj ticketing machine, srve za prodaju karata, e, također uključujući E, o obavijesti na službenim stranicama željezničkog poduzeća. To je, na primjer, važno. I na kraju, u Danskoj mi informacije naše tvrtke dajemo najavom preko zvučnika kod većeg kašnjenja, što mislimo da je zapravo dobro, pa bismo htjeli da se to doda u tekst. Takva obveza najave putem e, razglasa. I na kraju u e, dodatku 2 u aneksu 2 e, stoje navedene minimalne informacije koje željeznički prevoznik i prodavatelj karata mora iznijeti. Mi predlažemo da se obveza iz članka 30 odrazi upravo u tom privitku. Hvala. Hvala puno, ali molim vas ipak da poštujete dodijeljeno vam vrijeme, jer i drugi stručnjaci još trebaju govoriti, a želimo imati i raspravu. Gospodin Mark Smith je sad sljedeći. Vi ste došli sa sinom, koji se zove Natanael. Gdje je on? A, tamo. E, on je zaista htio vidjeti kako e, radi Europski parlament. Evo, neka lijepo se dođe sjesti kraj mene, ima slobodno mjesto. Dođi, bolje ćeš vidjeti odavde. Ni pa peur, tout va bien se C'est peut-être un futur député. Ne moraš se ništa bojati, sve će biti jako dobro. Možda će on jednog dana biti zastupnik, pa čak i predsjedati nekim odborom. Bonjour.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 Nous avons donc un nouveau collègue. Dakle, s nama je jedan novi kolega. Gospodine Smith, sad ćemo vas slasušati vaše izlaganje. Vi ste dakle bloger na sajtu 661 e, i da vam riječ na 6 minuta izvolite. Dobro jutro. Hvala što ste me pozvali i mene i mog sina Natanela na, e, da dođemo u Europski parlament. Ja e, sam kategoriziran kao bloger i vodim zapravo web stranice koje omogućuju e, da se sazna puno toga o vlakovima u cijeloj Europi. E, međutim, mislim da je jako dobro da sam čuo i mnogo toga o tome kako rade regulativna tijela. Ja sam naime ranije radio upravo u takvoj strukturi u Ujedinjenoj Kraljevini gdje naravno ima više od 20 željezničkih poduzeća. A prije toga radio sam na kolodvoru i upravljao kolodvorom. Pa točno znam kako to izgleda kada se e, kada imate crvenu kapu i prometni znak i radite na peronu. Najveći problem po pitanju prava putnika je ono što nazivam rizikom od 500 eura. Da ću vam najbolje za to primjer. E, četveročlana obitelj koja živi u Osnabruku odlučila je provesti dulji vikend u Parizu. Najbrže će ta doći tako da odu do Kelna i sjednu na e, Talis za Pariz. Dakle, dakle, za 19 eura iz Osnabruka mogu stići u Kelni, nakon toga mogu za 35 eura e, kupiti kartu do Pariza, e, 3 sata i 45 minuta sve skupa. Međutim, tu bi mogao biti veliki problem. Zato što za razliku od situacije prije 30 godina ne možete kupiti jednu jedinstvenu kartu za to čak ako kupujete to na željezničko, e, na istim web stranicama dobit ćete dvije karte, što zapravo znači dva ugovora. Sve je u redu ako nema kašnjenja ili je kašnjenje neznatno. Ali što ako e, prvi vlak Deutsche Bana dolazi e, stigne prekasno i ti ljudi propuste talis a s vašim dopuštenjem oni će se naći u gabuli, ako mi dopustite taj izraz. Jer će Talis reći, pa mi nemamo nikakve veze sa Deutsche Bahnom i Deutsche Bahn je kasnio, vaš će karte od 35 eura E, biti e, apsolutno su nevažeći, te ako želite dalje u Pariz, onda 122 eura po osobi i više ne možete kupiti e, karte za djecu. Dakle, ili će ta četveročlana obitelj dati, da kažem, pljunuti 500 eura dodatnih i onda će to biti problem. A vrlo vjerojatno će morati kupiti još i nove karte za povratak. Dakle, to nije u redu, a putničko osiguranje uopće to ne uzima u obzir jer zapravo mislim da osiguravajuće tvrtke uopće ne razumiju što je to željeznički promet. No, nije sve tako problematično. Za slučaj da je vlak Deutsche Bana bio e, sad kasnio, onda bi oni e, plati, dobili naknadu od 20 eura po karti, što znači da bi na kraju taj rizik od 500 eura ih koštao 480 eura. U e, ovom svijetu nije sve negativno. Postoji zaštita za e, putnike kaže se da za slučaj kašljenja prvog vlatka možete dobiti automatski kartu na e, sljedećem vlaku. Međutim, cijeli problem da je prije 30 godina e, su ljudi putovali jednom željezničkom kartom jer je postala jedinstvena državna željeznička kompanija. Ja sam prije 30 godina u Londonu ljudima jednostavno ispisivao olov na papir kemijskom olovkom kartu do Istambula i to nije problem. Ali sada je situacija drugačija. Dakle, iako postoji ta e, zaštita, ne postoji više jedinstvena karta. Ako se sada vratimo o tome da su nekad na ta e, nacionalna poduzeća koje su izdavala karte od polazišta do odredišta onda e, bi se situacija riješila. Međutim, budućnost sasvim sigurno neće biti takva, imat će sve više samo željezničkih kompanija. Međutim, za sve ovo postoji vrlo jednostavno rješenje, a to je da se e, odgovarajući propis revidira i prilagodi za 21. stoljeće. Tako bi svaka osoba mogla e, se smatrati da ima jedinstveno putovanje bez obzira na to koliko on ima karata i koliko željezničkih poduzeća e, voze te vlakove. E, prije nekoliko godina željezničke su poduzeća potpisali tako jedno takvu jedno dan sporazum. I ne mislim da bi to e, trebalo predstavljati probleme. Jednostavno, ako je vlak kasnije, stavite putnika na sljedeći vlak, jer se i onako može provjeriti je li prethodni vlak kasnio. I mislim da bi to intuitivno trebalo biti u najboljem interesu e, željezničke kompanije. Ako bi se europski željeznički sustav počeo smatrati mrežom, a ne skupinom E, željezničkih operatera, onda bi jednostavno na taj način se moglo vrlo lako riješiti e, ta pitanja vezana za jedinstvene karte. Hvala lijepa, a sad gospodin Bažman, e, izvršni direktor europskog željezničkog poduzeća koji vi ste naš posljednji stručnjak danas. Imate šest minuta. Hvala lijepa i hvala što ste mi dali e, mogućnost da e, govorim u ime Europske zajednice e, za željezničku infrastrukturu. Ja ću govoriti o tome kako mi vidimo prava putnika. Evo par riječi o tome tko smo mi zapravo predstavljamo željezničke poduzeća i različita poduzeća infrastruktura i mi zapravo 93% tog prometa predstavlja željezničke e, promet putnika u željezničkom prometu i mi naravno se bavimo pitanjem putničkih prava jer su putnici ključni e, e, ključni klijenti željezničkih tvrtki. Što danas znače prava putnika? Prije 2007. godine e, kada se prvi puta objavio propis o pravima putnika, e, mi smo imali povelju putnika u željezničkom prometu. Dakle, i prije nego li što je obveza donesena na razini Europske unije. Članice našeg udruženja bile su poduzeća koje su bila spremna dati najbolju moguću uslugu putnicima. I mm, e, one su zapravo e, i nastavile sa e, ovaj obvezen dio je zapravo nastavak i nadogradnja onoga što smo mi radili na dobrovoljnoj bazi. Mi se također sastajemo sa svim E, sa svim e, bitnim dionicima, sa svim bitnim udrugama kako bismo vidjeli na koji način možemo poboljšati usluge. Treba dakle vidjeti da je u interesu željezničkih poduzeća da ponude bolju uslugu putnicima. Na taj način mi obrađujemo čitav niz stvari i mislimo da sve može prilično dobro funkcionirati. Suradnja s putnicima, suradnja s mnogim nacionalnim tijelima, e, svako toliko se sa njima sastajemo također i sasvim sigurno postoji interes da ono što je bitno za putnike uvijek bude se ima na umu. E, treba dakle dati mnogo toga i pružiti dobru uslugu putnicima, a da se istovremeno ne naruši e, stabilnost i funkcioniranje željezničkih poduzeća u kontekstu tržišnog natjecanja. Gospodin Liberacki je imao pravo kada je to naglasio jer je činjenica da moramo raditi u jednoj okružju gdje postoji tržišna natjecanje. Što to sve zapravo znači? Dakle, jedinstvena karta. Jako mi je bilo drago čuti da trebamo dobiti točne informacije o tome kakav se ugovor krije iza toga da osoba ima jedinstvenu kartu od polazišta do odredišta. Nekad se radilo o suradnji i kontaktima između nacionalnih željezničkih poduzeća iz različitih država. A sada se zapravo situacija slična, više je nalik na željezničkom odnosno autobusnom prometu gdje možete imati jedinstvenu kartu ako je, su poduzeća međusobno sklopila takve ugovore. recimo to vrijedi e, e, djelomično za autobusni ni prevoz i isto tako za zračni prevoz, ali uvijek se trebaju ispuniti određeni uvjeti. Što to dakle sve znači za nas i što još moramo načiniti? Ne trebamo samo slijediti e, uredbu i sam paket govori o jedinstvenim kartama i onome što trebaju raditi poduzeća. E, naša je udruga međutim i sama izradila svoj model koji omogućuje putnicima da jednostavno jednim klikom miša kupe jedinstvenu kartu. Dakle, možete i e, tako kupiti kartu iz Rima do malog sela u Austriji Zahvaljujući e, modelu koji smo mi relativno nedavno primijenili i koji je u potpunosti usklađen s četvrtim e, željezničkim paketom. A isto tako e, smo napravili i nove prakse ako se radi o vrlo brzim vlakovima da se pobrinu za putnike ako nisu stigli na vlak jer im je prethodni vlak kasnio čak i na drugoj željezničkom poduzeću ili pak ako treba osoba ići na neki sljedeći vlak. Potrebno je dakle da postoji jedan poslovni dogovor među poduzećima. Radi se o e, ugovoru koji se treba još dobro osmisliti budući da je sada u fazi pilot projekta. Treba napredovati u radu na tome, ali ne treba to previše regulirati kao što nije regulirano niti u željezničkom, niti u autobusnom prometu. Hvala lijepa. Hvala evo posljednjem izlagaču, pa ću sada odmah otvoriti raspravu. No prije toga dopustite mi da vas podsjetim prema kojim pravilima radimo, ono što zovemo ping pong. Dakle, e, taj način je vrlo jednostavan. U prvom krugu ću dati izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. A nakon toga u drugom krugu će mogućnost za postavljanja pitanja dobiti drugi e, zastupnici. Imate pet minuta da postavite pitanje, recite kome ćete postaviti pitanje, ali morate predvidjeti i vrijeme za odgovor. Nećete dobiti više vremena. Evo, gledam u gospodina Mizeljeja koji će prvi imati riječ. Morate dakle to pažljivo osmisliti. Hvala. Gospodine Mizelje, vi ćete prvi dobiti riječ, reći ćete nam kome upućujete pitanje, a nakon toga ćete moći razgovarati sa našim stručnjacima. Gospođo Anderson, izvolite. E, možemo li mi prvi dobiti riječ? Gospodin Libratski mora otići, ali e, ne dobiva li on pet minuta, mi ga zamjenjujemo ovdje. Ja sam zapravo ovdje umjesto njega. A gospodin Liberacki mi je rekao da on odlazi. Naravno, ako ga vi zamjenjujete, vi ćete dobiti tih pet minuta i to prvi gospodine Mizelje, vi ste vrlo galantan i dobit da ćete najprije gospodin Anderson na pet minuta. Izvolite gospođo Anderson. Hvala lijepa. Najprije pitanje više sile. Pitanje upućujem predstavniku Federacije putnika. Da li misli da ovaj nedostatak izuzeća je to u redu? Naime, što želim reći? Kad bismo imali izuzeće, to bi stvorilo puno e, pravne neizvjesnosti i dovelo do puno sporova, što bi zapravo se negativno odrazilo na željeznička poduzeća i predstavljalo problem gospodinu Lohmanu e, upućujem pitanje što misli da bi željeznička poduzeća sada mogla raditi bolje po pitanju prava putnika. Velik broj željezničkih poduzeća godinama su putnici i porezni obveznice i tekako subvencionirali. Prema tome oni moraju bolje raditi u smislu putničkih prava. A nova operateri nemaju toliko problema da je to obvezno. Zatim upućujem pitanje osobi iz poljskih željeznica o tome e, kako to on misli da bi se samo određeno osoblje trebalo obučiti za e, postupanje sa e, putnicima koji imaju invaliditet. Možete postaviti sva pitanja koje želite, međutim morate omogućiti da osobe odgovare. odgovore. I posljednje pitanje, dakle, vezano za osobe za osobe s invaliditetom. Zašto se ne bi upućilo svo osoblje? Jer nikada ne možete pretpostaviti e, točno ko će se baviti određenim stvarima vezanim za određenog putnika s invaliditetom. Hvala. Tko će prvi odgovoriti? Dakle, prvo pitanje vezano za višu silu. Na sastanku našeg vijeća s održanom početkom ovog mjeseca o tome smo vrlo detaljno razgovarali i zapravo smo došli do zaključka da ono što mi predlažemo je jedino moguće rješenje. Jer ovo što se predlaže danas nije dovoljno dobro par centimetara snijega, neka željeznička poduzeća se time mogu nositi, druga ne mogu. Prema tome, ostanimo na situacije koje je danas. Hvala na pitanju koje ste meni postavili. Naravno, željeznička poduzeća mogu uvijek načiniti i više i bolje. A što se financiranja tiče, da e, u nekim zemljama, ali ne svim zemljama Europske unije i postoji, da malo karikiram, velika razlika između 15 europskih zemalja i 25 zemalja. Onih 13 zemalja tu je situacija, infrastruktura u groznoj situaciji, prema tome ne možemo ništa jamčiti. Ako izbacite sva izuzeća, i očekivati, e, treba očekivati da se situacija e, poboljša, treba u to uključiti i nadležna tijela. U protivnom ne možete očekivati poboljšanje u tim zemljama. Monsieur Olszewski, vous répondez? Gospodine Olszewski, možete li odgovoriti? Kad govorimo o obuci osoblja, mi smo namijenili prvenstveno edukacijske programe našim zaštitarima zato što su to osobe koje će pomagati osobama s invaliditetom, oni već sudjeluju u obuci Također imamo i call centar, dakle posebnu telefonsku liniju koju možete nazvati i zatražiti pomoć ili na željezničkoj stanici ili tijekom putovanja, dakle nudimo takvu uslugu. I također imamo dokaz da to funkcionira. Gospođa Andersen, izvolite. Još jedno pitanje. Što se tiče kolege iz Danske, iz e, regulatornog tijela, slažete li se da treba povećati ovlasti provedbenih tijela jer je sada vrlo, vrlo teško e, putnicima u praksi e, dobiti prava koja im pripadaju i treba im jako puno dodatne pomoći u tome. Hvala. Povećanje ovlasti regulatornih tijela je dobra ideja, mi u Danskoj konkretno nemamo taj problem zato što naš zakonski okvir nama stavlja na raspolaganje odgovarajuće instrumente. Kod nas to nije, dakle, konkretan problem, ali u potpunosti razumijem poantu ovoga što ste rekli. To je to, nemamo više vremena. Nastavljamo. Gospodin Mözlje, izvolite. Ja ću brzo. Moje prvo pitanje je pitanje za podina Kidora. E, vidim da ste za jedinstvenu kartu. E, u slučaju gospodine Mezuli, imate pet minuta. Govorite prebrzo, prevoditelji vas ne mogu slijediti. A gledajte, ping pong je brz, to je uvijek tako. Treba mi više vremena. Ajde, ajde, imate dovoljno vremena. Dakle, gdje da nastavim? Dakle, gospodine Kidor, hvala vam lijepa na vašem izlaganju. E, čuo sam da ste za jedinstvenu kartu, da ste za pojačani pristup za osobe s teškoćama u kretanju, e, da ste za smanjivanje e, kašnjenja s 1 sat na 30 minuta da bi se imala pravo na naknadu. E, rekli ste također da se odredbe trebaju također e, primjenjivati na regionalni i prigradski promet i da se ne može dogoditi da ti putnici nemaju pravo na ono na što imaju putnici u gradskom prometu i međugradskom prometu. Mene zanima može li usklađivanje putničkih prava u e, Europskoj uniji biti nešto što dovodi do jačanja konkurencije ili ne. E, pa konkurencija zapravo ojačava prava putnika. Konkurencija nije cilj sama po sebi. Jasno je da istovremeno poboljšanje prijevoznih rezultata koje prati e, solidnija provedba prava putnika svakako jest nešto što povećava konkurenciju i konkurentsku prednost željezničkih prijevoznika. Kako to konkretno riješiti? Kada se radi o lokalnom prijevozu moram ipak napraviti jednu razliku. Ja mislim da u prava putnika također unutar ove uredbe treba ukrenuti, e, uključiti i e, prava putnika u regionalnom i prigradskom e, prometu. Kada se radi o metrou i lokalnim vlakovima to je jedan jedna potpuno drugačija tema e, trenutačno imamo situaciju u kojoj oni nisu e, pristup, e, dostupni E, putnicima sa invaliditetom i treba vidjeti kako mogu postati dostupni putnicima s invaliditetom kao primjerice u Berlinu ili Parizu, ali to je tema za sebe. Dakle, kada govorimo o pravima putnika, mi mislimo da bi trebalo uključiti dakle prigradski i regionalni promet u smislu naknade. Vidim da postoji veliki broj e, putnika koji su nositelji sezonske karte, koji imaju e, pokaze i slično, dakle ne radi se o nekome tko potroši svega nekoliko eura na kartu već zaista plaćaju stvarni trošak e, prijevoza radi se o tisućama eura godišnje i ne smijemo ih zaboraviti već također treba, imaju pravo uživati svoja prava hvala gospodine Kidor drugo pitanje pitanje gospodinu Lohmanu samo četiri države članice u potpunosti i bez izuzeća primjenjuju uredbu iz 2007 ako se ova uredba ne primjenjuje jednobrazno, e, a postupila je na snagu 2009. godine, ako se ne primjenjuje jednoobrazno na sve željezničke prijevoznike, kako može biti efikasna? Dakle, e, ne bi li zapravo e, ne znam jesam li jasno postavio pitanje, imati situaciju u kojoj se najprije uredba iz 2009. primjenjuje jednoobrazno na sve prije nego što se čeka na primjenu s rokom od 2024. nakon revizije. Neovisno o tome koji su uvjeti e, sada na snazi, mi ne branimo nikakva izuzeća ili odstupanja. O njima govorimo samo u onim situacijama u kojima ili infrastrukturalni uvjeti ili uvjeti željezničkih vozila jednostavno ne omogućuju da se pruži adekvatna usluga, kvaliteta usluge putnicima. Dakle, ne radi se o tome da bismo mi na bilo koji način sprječavali države članice da provedu uredbu na terenu na odgovarajući način dobro, dakle e, to treba primjenjivati od 2019. To je ono što sam shvatio iz ovoga što ste rekli. Pitanje za gospođu Hadad. Vi ste naglasili da određeni broj država članica je apsolutno efikasno. Vidim da komisija u svojem prijedlogu obvezuju sve željezničke stanice, dakle sve kolodvore, e, da se najavi dolazak osobe s invaliditetom unaprijed. Možete li mi molim vas reći što mislite o tom dijelu prijedloga? E, prema podacima Svjetske banke, 15% svjetskog stanovništva e, ima e, problema sa nekim oblikom invaliditeta, a prema našim podacima mi zastupamo 82 milijuna ljudi, tako da je stvar jasna da e, se radi o velikom broju osoba koje bi bile zahvaćene takvim e, odredbom u prijedlogu. Sljedeće pitanje. Koliko željezničkih prijevoznika lišavaju putnike njihovih prava? Mislim da je zapravo vrlo teško informirati putnike o kašnjenju unaprijed prije nego što se proda karta. Ako prije nego što uopće prodate proizvod ili uslugu krenete nabrajati to bi sve moglo poći po krivo, to se općenito ne smatra baš jako dobrom prodajnom tehnikom. Što se tiče informiranja o putnicima, mislim da prvenstveno treba upoznati osoblje s time što su to zapravo putnička prava, jer imam prilike u praksi vidjeti da tome nije tako. Čini se također da su e, zaposlenici e, na željezničkim stanicama spremni pomoći putnicima u najvećoj mogućoj mjeri i to je zapravo nešto na što putnici najviše moraju računati. Međutim, ja mislim da dobrota srca zaposlenika željezničkih stanica svakako nije dobar osnov da putnici na to mogu računati za ostvarivanje svojih prava. Hvala, dajemo riječ gospodinu Rodu. Izvolite, imate pet minuta, nastavljamo po sistemu ping-pong. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, zahvaljujem i panelu stručnjaka. Ja sam planirao postaviti čitav niz pitanja, ali zapravo me gospodin Lohman inspirirao da postavim ovo sljedeće. Meni se činilo da ne mislite da bismo trebali uspostaviti provedbu jedinstvene karte kao zakonite obveze. Ispravite me ako griješim, ali daću vam primjer od prošlog mjeseca kada je parlament išao u Strasburg. Ja sam kupio za kartu za Strasburg u Neuminsteru u Njemačkoj. Bila je to povratna karta. Nažalost, kad sam se vraćao kući, zakasnio sam na vlak u Strasburgu. Dakle, vlak za Njemačku. Dakle, otišao sam u željezničku stanicu i zamolio sam da mi promijene kartu. Dakle, to je karta za TŽV do Karlsburga. A oni su rekli, mi ne možemo riješiti problem vaše karte zato što je kupljena u Njemačkoj. U Neumesteru ja sam rekao, dobro, što bih trebao učiniti? Jer trebam rezervaciju za sljedeći TŽV. Dakle, oni su rekli žao mi je, ne možemo vam pomoći. I što sam napravio? Riskirao sam, ušao sam u sljedeće TŽV i naplatili su mi kaznu. Smatrate li to sustavom koji dobro funkcionira? Mi dakle govorimo o željezničkom prijevozniku u državnom vlasništvu koji je tekako etabliran na tržištu i smatra se da dobro funkcionira. Moram odgovoriti ono što sam odgovorio i prije, a to je uvijek postoje stvari e, koje treba poboljšati. Ovo što ste upravo spomenuli jest sastavni dio edukacije osoblja, zato što postoje procedure koje se može ispoštovati kako bi vam se omogućilo da se ukrcate na sljedeći vlak. Međutim, ako se vratimo na pitanje koje se neprestano ponavlja, dakle, ako imate jedinstveni ugovor za jedinstvenu kartu, imat ćete pravo pristupa sljedećem vlaku neovisno o tome što imate nekoliko konekcija. Ako kupujete karte zasebno, ne može vam se jamčiti da ćete imati pravo ulaska u sljedeći vlak u slučaju kanšenja zato što se radi o zasebnim komercijalnim ugovorima. Evo, to je moj odgovor na vaše pitanje. Dobro, hvala vam. Prelazim na sljedeće pitanje za gospođu Hadad. Možete li molim vas konkretno reći koliko daleko želite da idemo vezano uz pomoć ljudima s invaliditetom? Također bih vas zamolio da odgovorite na vrlo važno pitanje, a to je slažete li se ili ne da postoji pitanje razgraničavanja koje ovdje moramo razjasniti ako želimo da osoblje željezničkih stanica sudjeluje u edukacijama više razine. Kako to riješiti? Ja mislim da se zapravo ne radi ovdje o nekakvim e, visokim kvalifikacijama ili takvoj vrsti edukacije koja bi trebala jamčiti da osoblje može sudjelovati u određenim programima. Radi se o tome da se svim građanima Europske unije omogući da koriste željeznički prijevoz. Primjerice da ja mogu na vlak kada želim. Ja sam trenutačno u situaciji da moram otići ranije s posla ili s konferencije zato što postoje vremenska ograničenja. Na primjer, ako sam rezervirala kartu za vlak u 4.33 ne mogu zbog ovih ovih ograničenja putovati kasnije, niti mogu prebaciti rezervaciju. Dakle, činjenica jest da je da postoje željeznička vozila gdje imate rampu koja je sastavni dio ulaza u vagon, ali činjenica jest da se može dogoditi da na sljedećem e, vlaku, odnosno kompoziciji ne postoji takav vagon i ne možete jednostavno otvoriti vrata da uđete uopće u vagon. Radi se dakle o nekakvoj osnovnoj edukaciji koju bi trebalo pružiti svakoj osobi koja radi u željezničkoj stanici kako bi nam se pomoglo. Ako moja asistent meni može pomoći da uđemo u vlak, onda bi to trebali biti u stanju i ljudi koji rade na željezničkoj stanici. Hvala lijepa, hvala gospodine Rol, gospodine Kramer, imate pet minuta ping pong. Dakle, prvo, 67% eh, putnika žele eh, kartu od početka do kraja, vi ste to također rekli, neobvezujuće, ali eh, rekli ste da treba biti obvezujuće. Mislim, zašto Mislim, rekli ste da je to moguće zapravo i pokazali ste da je to moguće. I believe that Mislim da sam već objasnio da mi nismo protiv načela. Ono što mu se mi protivimo jest E, definiranje zakonske obveze ili regulatorne obveze koja bi obvezivala samo jednu vrstu prijevoza, a to je željeznica, a ništa usporedivo i vidljivo ne može se učiniti u smislu autobusnog prijevoza ili zrakoplovnog prijevoza. Ono što pokušavam reći jeste da treba uravnotežiti pomoć kupcima i komercijalnu slobodu kompanija jer postoje troškovi koji idu ruku pod ruku s time. Naravno, naš interes je oduvijek bio i bit će da privučemo najveći broj e, mogućih putnika. ali morate onda također reći da je u vašem interesu da se borite za to da to bude obvezujuće. <laughs> Yes. Da, dobro, u redu, hvala. Sljedeće pitanje ako postoji, ako bi postojao takav obvezujući sporazum, mislite li da bi broj e, putnika rastao ili padao? Što vi mislite? Koja je vaša ocjena? Pa ja mislim da će to imati dva utjecaja. Oni putnici koji su zabrinuti za to i ne žele putovati vlakom, imati će sada dodatno jamstvo, bit će sigurni i kupit će dodatno neki jednostavno neće razmišljati o tome, nego će e, krenuti na put, a onda će im se dogoditi ono što će im se dogoditi, doći će u kalni i onda će ih tamo natjerati da plate globu, pa više neće putovati, pa će to reći i prijateljima. Znači, ako želimo rasti kao mreža, nešto moramo učiniti u tom smislu. I još jedna stvar koja se tiče zračnog prometa. Jednom je neko rekao da ima više e, željezničkih kolodvora u Belgiji nego međunarodnih zračnih luka diljem svijeta. Znači, ako ja recimo želim ići iz u Praga, mislim jednom ću kartom odletiti iz Praga. Ako hoću e, željeznicama morat ću ići barem sa tri operatera i e, u željezničkom prometu se mora puno više puta e, mijenjati operatera i stanica nego u zračnom prometu. Znači ako ćemo mi i dalje e, podupirati operatere da na svoj vlastiti način vode različite segmente, onda to neće funkcionirati. Mislim, ako, ali ako ćemo imati E, prodajne sustave koji će moći objediniti prodaju jedne karte da bude jedinstvena transakcija u obuhvaćajući različite segmente, to bi bilo u redu. Znači ako postoje prava koja će to omogućiti, znači za put e, koji će biti prodan e, kao cjelovito putovanje kako neko ne bi zaglavio, mislim da bi to za što se tiče putnika bilo jednako dobro kao i jedno putovanje. Viša sila. Nadalje. Viša sila postoji i kod zračnog prometa, a oni stalno e, to koriste kako bi samo razvlačili i mora se stalno čekati i tužiti i tako dalje. Mislim, e, e Mislim da će se raditi u 11,3 milijuna po zemlji članici e, troškova koje otpadaju na to. Zašto se onda vi branite od toga da se prihvati recimo viša sila. Mislim, to je najjeftinija izrika, e, izlika e, za recimo zračne operatere. U Japanu, na primjer, to uopće ne funkcionira, ali recimo, zašto ne razmišljate o tako nečemu? Yeah, <laughs> do I have to answer on this? moram li ja na ovo <laughs> stvarno odgovoriti? Naime, ako pogledamo troškove i to mislim da zapravo jedini način na koji će željeznice poboljšati ovaj aspekt je zapao I think Mislim eh, da je viša sila eh, na način na koji se sada zapravo u redu stvar. Mislim da zapravo nisam shvatio e, što tražite i što ste pitali. I sama komisija je prilično skeptična ako to kažemo točno tako, hoće li se to uvijek moći provesti na sudu. To će rezultirati vječnim procesima i će recimo godinu i pola i tako dalje. To bi vam možda omogućilo uštete, ali to ne može biti perspektiva. Znači treba e, više e, pritiska na točnost činiti, e, a ne e, na izlike. Mislim da ono što ste zadnje rekli da se s time apsolutno slažemo. I to je upravo ono što se i mi želimo kada recimo pogledamo primjer Japana. Kada se tamo recimo kasni vlak, to odmah dospije u sve novine. Kad bismo mi napravili to u Europi, mislim da bismo svaki dan imali jedne prilično debele dnevne novine u kojima bi to bilo objavljeno. Mislim, često sam e, putovao u Japan i tamo se uvijek kaže da je Japan nešto posebno. Mislim, razumijem to, tamo je kultura drugačija, a tamo je e, zapravo potrošač kralj uz posvuda. Znači, kupac e, je na prvom mjestu i recimo, e, ako ja pružam neku uslugu, a neko pruža dalje, e, oni se doista ubijaju oko toga da to naprave na najbolje mogući način. I kada imate jedan cijeli takav lanac takvih predanih ljudi, onda je i cjelokupna usluga jednako dobra. Hvala lijepa na ovom prvom krugu pitanja, a sada krećemo sa drugim krugom pitanja budući da se radi o zastupnicima koji nisu e, izvjestitelji u sjeni, imaju na raspolaganje dvije minute, zato što vas je jako puno. Gospodin Kor, izvolite, dajem vam riječ dvije minute. Zahvaljujem. Imam jedno malo provokantno pitanje za komisiju. Je li e, preinaka ove uredbe možda e, malo E, zapela na u premalom opsegu. Na primjer imali smo i e, multimodalno izdavanje karata, ranije i druge predloge i tako dalje. Ne znam, e, možda bi trebalo ići na prava putnika u multimodalnom prometu i to uključiti i u željeznički promet. Odnosno to isto pokrenuti, to je zapelo. Izvolite komisije, dajemo vam riječ. Odgovorite. Uvaženi zastupnici, da i doista već se više puta raspravljalo o pravim putnicima u multimodalnom prometu i jedan dio tog predloga već je iznesen koji se odnosi na željeznicu i zračni promet, odnosno njihov povezanost sa zračnim prometom međutim to je tek u zakonodavnom e, procesu zapelo u vijeću. E, vijeće je to zaustavilo, ali ipak smo sada e, dali u nalog izradu studije o tome kolik, kakvi poslovni modeli u tom smislu već postoje, u kojem smjeru prava putnika u multimodalnom kontekstu su već sada moguće potrebne i upravo E, čekamo rezultate studije i mislimo da u drugom kvartalu 2018. ćemo imati konkretne rezultate studija, a to će onda biti temelj i nama za odlučivanje o tome kako ćemo dalje postupati po tom pitanju. Također, u drugim područjima, e, što se tiče delegiranih pravnih akata za multimodalni promet za imali e, objavu u rujnu prošle godine e, o tome da treba prvo stvoriti odgovarajući temelj, a to je odgovarajuća razmjena podataka, a onda razmjenom tih podataka i temeljem tih razmjenih podataka se može e, stvoriti ovakvo multimodalno planiranje putovanja međutim to se ticalo samo prava e, e, koja se tiču informiranja informacija i razmjene informacija. Međutim, evo kažem, mi se time trenutno bavimo i posvetit ćemo se tome upravo zbog e, rastuće digitalizacije. Problem o kojemu sam govorila samo će još jačati. Hvala lijepa komisiji. Gospodin Rike, dvije minute, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Moje prvo pitanje za gospodina Lohmana. Mnogo smo govorili o jedinstvenoj karti. Mislim da postoji čitav niz problema koji se skrivaju i iza jedinstvene karte vezano uz komunikaciju i razmjenu e, trgovinskih e, informacija, razmjenu informacija o cijenama, razmjenu informacija o voznom redu. Može li se to napraviti na način kao što je to primjerice u zrakoplovnom e, prijevozu gdje bi putnici mogli uspoređivati e, rute, e, cijene i slično. Mislite li da se problemi koji postoje mogu riješiti i ostvariti napredak u tom smislu? Izvolite. Možda nisam shvatio u potpunosti. Jeste li govorili o harmonizaciji tarifa u raznim kod raznih prevodnika. Mislim, naravno da to neće biti toliko jednostavno, naravno e, komercijalno je pravo prevoznika da utvrđuju sami tarife, ali ako sam krivo shvatio, a vjerojatno samo prostite. Moje pitanje bilo je sljedeće. Mislite li da možemo učiniti obvezujućim E, komunikaciju između željezničkih prijevoznika vezano uz e, cijene i e, rute kako bi se mogli koristiti, aplikacije za usporedbu cijena i ruta kao što trenutačno postoji u zrakoplovnom prijevozu. To je nešto što zapravo postoji, zato sam spominjao onaj model za cjelokupnu uslugu jer postoji e, model za e, postupno otvaranje e, sučelja za sve cijene i to bi primjenjivali svi prodavatelji karata i to je nešto što je moguće i što djelomično već postoji i to će kasnije biti u uredbi temeljem komercijalnih sporazuma između sudjelujućih poduzeća. Znači prodavatelji E, karata će moći to činiti uz komercijalni ugovor sa prijevoznicima. Drugo pitanje za gospodina Kidora. Stavili ste naglasak na poteškoće u razlikama između putnika koji putuju u međugradskim i međunarodnim vlakovima i onih u prigradskom prometu i regionalnom prometu. Kao što je rečeno, ljudi su ponekad inertni i neće se potruditi samo zato da bi dobili pet ili deset eura naknade što je jedan od e, problema što mislite o osnivanju ne fonda već e, jednog e, kreditnog računa po putniku koji bi svaki puta putnik mogao koristiti kada postoji potreba za isplatom naknade. Dakle, ako se radi na primjer o 2 eura, 3 eura i slično. Budući da se radi o zaista malim iznosima, ne bi li bilo dobro da zaista postoji nekakav račun na godišnjoj razini s kojeg bi se moglo isplaćivati putnika. Mislim da je to zanimljiva ideja Međutim, kao i svaka druga mjera, tako i ova ima određene poteškoće u provedbi. Mislim da bi to zapravo trebalo značiti usklađivanje na nacionalnoj razini između željezničkih prijevoznika, već ih imamo mnogo, a bit će ih sve više. Za mene gradski promet e, ne bi trebao potpadati pod ovo zbog toga što su cijene prilično prijevoza prilično niske. Što se tiče e, onih koji imaju sezonsku kartu, oni pak imaju situaciju u kojoj bismo mogli ići na situaciju gdje im se isplaćuje naknada tako dugo dok je njihova situacija transparentna i provjerljiva. Hvala, izvolite, dva minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Imam dva konkretna pitanja. Naime, ja sam bio izvjestitelj 2012. kada smo po prvi puta e, razmišljali o jedinstvenim standardima u pojedinim e, vrstama transporta, bez, e, ali uzimajući u obzir specifičnosti E, određenih e, vrsta prometa. Dakle, harmonizacija da, ali uzimajući u obzir te različitosti. Gospodine Lohman, ovaj prijedlog komisije ide li on u tom smjeru, odnosno e, hoće li to dati prednost nad nefer konkurencijom kao što smo to vidjeli do sada? Hvala. Uh, ja bih načelno rekao da e, prijedlog ide u pravom smjeru, pokušava e, eliminirati ove razlike između vrsta transporta i moglo bi ići i malo dalje recimo što se tiče uspostavljanja recimo sličnih načela i prava za iste vrste usluga u raznim e, vrstama prevoza, ali za to će trebati revidirati prava putnika za sve vrste transporta istovremeno. Jer ako se to inače, ako se to ne napravi, to se neće moći napraviti na ispravan način. E, za poljske stručnjake. Vi ste govorili o e, uravnoteženosti, znači različitih kvaliteta i standarda u zemljama članicama i upozorili ste da bi se ovdje moglo ići predaleko kako možemo postići ovu ravnotežu, odnosno uzeti u obzir u europskom zakonodavsku kako bi vrilo za sve, svih 27 zemalja članica. E, Kad razmišljamo o pronalaženju prave ravnoteže, e, to bi trebalo biti E, ravnoteža konkurentnosti e, raznih vrsta prometa. Ako govorimo o željezničkom prometu, e, govorimo o propisima koje se tiču željezničkog prometa, onda kako bi sve bilo transparentno, i druge vrste prevoza, e, cestovni, e, zračni i tako dalje, bi trebali biti regulirani na slični način i trebala bi postojati obveza i trebala bi postojati prava putnika i u tim vrstama transporta. To bi, odnosno prometa, to ne znam je li vam to dovoljno, ali evo, ako je, Možda još jedno ovo konačno pitanje za predstavnike putnika. E, traži se poboljšanje informacija. Vi ste posebice spomenuli e, nedovoljnost informacija, ali i pravo na, na žalbu. Mislite li da je što se tiče prava na žalbu i tužbu e, mislite li da prijedlog komisije ide dovoljno daleko? Jeste li time zadovoljni? Za koga je pitanje? <laughs> Gospodine Kidor, pustit ću svoje europske kolege da odgovore, a onda ću možda dopuniti. Dobro, ipak trebamo ostvariti određeni napredak. Dobro, ako sam dobro shvatila, onda e, pitanje je bilo naknade i kompenzacije. Mislim da postoji dovoljno propisa za to ili sam možda krivo shvatio što ste pitali. <clears throat> Da, pritužbe kupaca idu u tom smjeru da nemaju dovoljno mogućnosti e, na e, provedbenim mjestima da oni e, nemaju mogućnosti za pravi način utjerati svoja prava u zemljama članicama. A sada dajem riječ gospodinu Dešmakeru. Zahvaljujem. U prijedlogu komisije vidim e, e, puno dobronamjernih prijedloga, poboljšanje prava osoba sa e, smanjenom mobilnošću, bolja zaštita za putnike, obveza davanja informacija. Međutim, imam jednu konkretnu zabrinutost koju sam htio spomenuti. Na primjer, otprilike prije godinu dana postavljala sam pitanja o načinu mjerenja e, kašnjenja, kako se mjeri znači koliko e, je iznosilo vrijeme kašnjenja i gledajući rezultate jednostavno ne vidim kako će se e, prava putnika u Europi zaštititi na jedinstveni način ako se kašnjenje u prometu ne mjeri na jednak način. Na primjer, rezultati studije na primjer pokazali su da u nekoj zemlji imaju E, pravilo tri minute, neki imaju pravilo 10 minuta, neke zemlje članice mjere kašnjenja samo na konačnom odredištu, drugi uzimaju u obzir i međustanice, nekim zemljama se mjeri prosječno kašnjenje podijeljeno po broju putnika i tako dalje. Tako da e, se, tako da se zapravo nacionalni rezultati teško mogu međusobno mjeriti. Sad drago mi je što e, E, se poduzimaju inicijative za bolje informiranje putnika i tako dalje. E, na primjer, e, sada se tri puta dnevno objavljaju informacije o kašnjenjima i tako dalje u kod upravitelja infrastrukture u Belgiji. No, kad bi, kada bi sustav bio standardiziran, to bi bilo bolje za putnike, jer oni bi mogli usporediti razne operatere i onda bi i putnici mogli znati u svim situacijama koje su konkretno njihova prava. Znači što mislite o tome da za sve govornike, što mislite o ovom jedinstvenom načinu mjerenja kašnjenja? Posebice, evo možda za predstavnika prava putnika, gospodine Smit, možda vi e, mislim da moramo požuriti sa e, pitanjima i morate reći za koga je pitanje zato što se nečkaju. Mislim da je točnost vrlo važna stvar. Kao što ste rekli malo prije, eh, u eh, Belgiji mi tjeramo operatere da daju bolje brojke jer eh, i oni su sada predložili, a sutra ćemo detaljnije s njima to upravo konkretno raspravljati. No, mislim i također na europskoj razini, jer to su uvijek rasprave koje vodimo, i interno u našim organizacijama zapravo da svaka zemlja ima vlastite propise i vlastite mjerenja i mislim da bi bilo dobro da na ovaj ili onaj način kad bi recimo komisija ili neko drugi uspostavio neke propise o tom mjerenju toga jer e, vodili smo sa SNCB-om i Intrabelom e, razmišljali na razne načine o tome kako to mjeriti, ali na kraju su smislili, ali puno je truda trebalo to uložiti. Tako da mislim da prva stvar koju treba napraviti je biti otvoreni, sve informacije staviti kao otvorene podatke kako bi se mogli Um, e, uspoređivati čak ako se mjere na drugačiji način, a onda i objasniti točno što se radi i kako se radi, jer inače se ne može ocijeniti. Znači, barem treba biti objašnjenje o metodi. Hvala lijepa, gospodin Wim van den Kamp. Hvala. Jedna stvar koja me, se posebice činila bitnom ovaj raspravi je da se nekako zaboravlja da su europske željeznice najpodopiraniji način prometa. Mislim, mislim da nije u redu što je gospodin bi rekao da se to ne može uspoređivati sa kopnenim prijevodom, prevozom, cestovnim prevozom. A može, jer je to najpodupiraniji eh, sektor. Znači, ne bi li se zapravo putem sustava izdavanja karata e, trebalo e, promicati e, harmonizacija i treba i veća suradnja jer to se može preko naime prekogranična suradnja ovdje je prilično slaba a pitanje za poljske kolege doista mi je žao svojim doprinosom jer ako se treba izabirati između investicija i putnika. Naravno da će se odabrati investicije. Je li tako, eh, je li tako mogu shvatiti ono što ste rekli? To je možda pitanje eh, za gospodina Ožeskog. Pa mogu ja pokušati odgovoriti. Recimo, ako sam ja, ja sam za investiciju, ali za putnike. Naša tvrtka PKP trenutno provodi veliki investicijski program u same postaje kako bi se omogućilo najnoviji E, sve najmodernije mogućnosti za osobe sa smanjenom mobilnošću, smanjiti arhitekturne prepreke, investiramo i u vozni park kako bismo omogućili lakši pristup svim kategorijama putnika i kako bismo ispunili sve EU propise. Hvala lijepa gospodine Sada gospodin Robert nije tu. Imam pitanje za gospodina Lohmana sam imao također. A, nisam čuo e, koje ste pitanje postavili gospodinu Lohmanu, onda, po, onda to ponovite. A onda ste vi jedini koji to niste čuli. Ja sam čuo primjedbu a e, ja sam imao sličnu primjedbu. Dakle, vi ste postavljali pitanje o prodaje karata. Gospodin Lohman je jako dobro razumio moje pitanje i ja bih rado čuo njegov jasan odgovor. Oprostite, nisam čuo. On je čuo vaše pitanje, ja međutim nisam. Izvolite, gospodine Lohman. Da, gospodin Lohman je čuo pitanje, međutim ne slaže se s time da su željeznice te koje primaju najviše subvencija, jer zaista moramo uzeti u obzir koliko je željeznički promet skup, koliko su tu velika ulaganja i održavanje. E, međutim, mogli bismo e, nametnuti nešto, to bi mogle, neku naknadu bi mogle nametnuti nadležne vlasti. Mi ne možemo. Kad goda postoji e, slobodno komercijalno ponašanje na tržištu, onda ne možete ništa nametnuti. Tu su zapravo dva različita segmenta na tržištu. Hvala lijepa. Gospođa Arno tu sljedeća ima riječ. Izvolite. E, puno hvala. Hvala svima koji su danas izlagali. Moje pitanje je zapravo dosta specifično i upućujem pitanje osobi koja je zamijenila danas gospodina Gazoa, nažalost nisam zapamtila vaše ime. Puno se govori o pravima putnika, prvo pravo koje putnici imaju da se zajamči sigurnost ljudi i u željezničkom prometu, a također države treba imati mogućnost da organiziraju dobro željeznički promet koji će osim toga biti i e, točan, dakle da neće kazniti. kazniti Međutim, željeznička poduzeća su jako smanjili osoblje i ima jako puno problema zbog toga. Francusko je i tijelo prošle godine pokazalo u svom ispitivanju da 40% putnika u željezničkom prometu u Francuskoj se ne osjećaju sigurno u vlakovima, a 37% pljački, e, krađa, e, e, kao i velik broj zlostavljanja žena, do svega toga dolazi u vlakovima, pa zbog toga žene nerado se voze vlakom. Što mislite o tome da se neke neka kola na vlaku rezerviraju isključivo za žene? Ne mislite li dakle da tu postoji zaista e, e, problem sa željezničkim prometom u Francuskoj e, na francuskim željeznicama i isto tako što nam predstavnik komisije može reći o tom jako zabrinjavajućem fenomenu? Ovo što kažete je vrlo bitno što se tiče sigurnosti i zaštite E, vrlo se sigurno vosti željeznicama u smislu da je s tehničkog stanovišta željeznički prevoz promet vrlo siguran. I dakle, mi smatramo da je to što se tiče nesreća jedno od najsigurnijih prometnih sredstava. Što se pak tiče druge vrste problema o kojoj govorite, točno naša udruga federacija putnika smatra da se 50% žena ne osjeća sigurno kada se voze vlakom. Dakle, problem postoji, ali nisu sami putnici ti koji se moraju igrati policije u vlakovima. Svatko se mora odgovorno ponašati. A e, poduzeća i i E, ne mogu zamijeniti rad policije željeznička poduzeća. Gospođa Senhalova, na dvije minute. E, puno hvala. Moram reći da bih htjela govoriti o e, pravima putnika u željezničkom prometu, pravima osoba s invaliditetom. Na interskupini za eh, invaliditet u Europskom parlamentu govorit ćemo o tome na posebnom sastanku 28. veća na koje vas sve pozivam. Spominjali smo ovdje velike razlike koje postoje u različitim zemljama kada neka osoba s invaliditetom mora unaprijed najaviti svoje putovanje. Dakle, razlike među državama postoji, recimo u Češkoj i u Španjolskoj. Gospođo eh, Hadat, u čemu je razlika u opremi, iskustvu ili možda tome što su neki eh, puno eh, spremniji pomoći? Pa razlike su u tome što vrsta usluga u pojedinim državama nije ista. Kada god je gušća mreža, usluge koje se pružaju su drugačije od one gdje e, je promet e, manji i isto tako nema iste razine osoblja. Treba dakle pomoći i poboljšati usluge koje su pružaju e, putnicima ograničenim mogućnostima, ograničene mobilnosti. Treba e, se zalagati također i za usluge koje će se moći koristiti, a da pritom neće biti potrebna dodatna pomoć. Hvala lijepo. I još jedno pitanje za gospođu Hadad. Voljela bih čuti njezino mišljenje. Mislim da u većini slučajeva se tu radi u pitanju dobre volje, jer oprema već postoji u najvećem broju slučajeva. Mi zapravo ne tražimo nikakav poseban tretman. Mi jednostavno tražimo da se nama da mogućnost da koristimo željeznički prevoz e, u svim situacijama. Često odgovor dobijemo pa ovo odgovornost nije na nama nego na nekoj drugoj službi. Jednostavno moramo naglašavati to da želimo da se prema nama ponaša kao prema svim drugim građanima, kao prema svim putnicima, jer u većini slučajeva oprema postoji, treba je samo koristiti. Hvala gospođo Hadad. I za kraj riječ ima gospođa Anderson na dvije minute. Hvala što ste mi ponovno dali riječ. Osim što su socijalisti zaduženi za ovo izvješće na odboru TRAN, u odboru INKO ja sam jedna od izvjestiteljica u Sijeni i zaista e, se ovim pitanjem puno bavimo. Imam pravno pitanje za predstavnika komisije. Ne bismo li trebali zaista i kako uzeti u obzir članke e, drugi i sedmi ugovora kako bi se ova mjera mogla dobro provoditi na zadovoljavajući način. A što se tiče same e, rezolucije, ne slažete li se s činjenicom E, da se po pitanju rješavanja sporova da bi e, željeznička poduzeća trebala pristati na alternativni način rješavanja sporova. Jer ako operateri neće to morati prihvatiti, nećemo napredovati u e, provođenju prava putnika. Hvala lijepa. Sada odmah dajem riječ predsjednik komisije. Da. Pokušavamo e, rješavati sporove na alternativan način, uključujući putem interneta. Međutim, za sada to još nije obvezno kao što vi to sada predlažete. U ovom času vidimo da postoje različite e, pokrete kao alternativna željeznička mreža ili pak da se situacija rješava na internetu, ali to nije nužno vezano za putovanje. Postoje dakle takva nove alternativne mogućnosti rješavanja sporova koje nude određene mogućnosti. Isto tako vidimo da nacionalna nadležna tijela zapravo nisu upućene u istoj mjeri o tome što postoji i e, često im se daje e, ili ne daje mogućnost da se time koristi. Često se radi o sasvim novim mogućnostima kojim stoje na raspolaganju. Zatim postoje i nove direktive koje treba primjenjivati na temu alternativnog rješavanja sporova. Kolege iz glavne uprave Just se time sada bave s druge strane, glavna uprava koja se bavi pitanjima pravosuđa e, također e, proučava sada sva ta pitanja. U praksi zapravo pokušavamo raditi na tome kako bi se sve to provelo. Znate također da se upravo ažurirala uredba o zaštiti protok potrošača e, tako da ta zaštita ne vrijedi samo više za zračni promet, već i za sve druge e, vrste prometa, e, željeznički, cestovni, uključujući autobusni promet i pomorski promet. Dakle, možda će se jednom u budućnosti nešto drugo mijenjati, ali sada se bavimo time da najprije ova relativno nova pravila zaista se počnu provoditi. Hvala lijepa predstavnici eh, komisije. Da li kolega Ertug želi zaključiti? Ne. Gospođa Anderson to želi učiniti. Izvolite. Hvala puno na ovom odgovoru, ali ne slažem se vama. Ne, sada je rasprava završena i jednostavno molim da vi zaključite u ime izvjestitelja. Ovo je zaista bila izuzetno korisna rasprava. Hvala najljepša svima koji su uzeli riječ. Što se tiče prava osoba s invaliditetom, mi kao odbor moramo se tim pravima itekako pozabaviti, naročito u svjetlu novog europskog propisa o e, osobama s invaliditetom. Što se tiče odgovora koji smo dobili od predstavnika željezničkih poduzeća, slažem se s kolegom Vimom. Naime, odgovori koji smo čuli su i tekako nezadovoljavajući i razočaravajući jer putnici bi trebali imati povjerenja u željeznički promet i to je u interesu željezničkih poduzeća. Svi se mi zalažemo za to da se prijeđe na puno više e, željezničkog projevoza, pa mislim da biste u tom svjetlu tako trebali postupiti. Hvala gospođi Anderson, hvala svim izlagačima na vremenu koji ste nam posvetili i na svemu što ste rekli. Međutim, mi tek počinjemo raditi na ovim pitanjima i sigurno se nadamo da ćemo ponovno se s vama susreti. Uvijek ćete biti dobrodošli na sastancima našeg odbora. Molim da zapišćemo našim gostima. Euh, Možete također zapljeskati i moje desnoj ruci koja je on je jako pažljivo pratio i bio je zaista jako dobar. Nadam se da ćeš e, iskoristiti vrijeme koje si došao ovdje da saznaš što više o Europskom parlamentu i uvijek možeš doći sjesti u predsjednicu odbora za promet. Hvala ti Natanel što si bio s nama. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda vezano za Švicarsku. Ah, Il euh, Dominique, je vais devoir partir à, à midi 10.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 Sortez, s'il vous plaît. Molim da one koji žele čevrljati izađu iz dvorane. Nastavljamo s razmjenom gledišta. Čast je da je s nama veleposlanik Buše koji će nam nešto reći o tome kako se u Švicarskoj gleda na promet. Gospodin Peter Fuglistaler je također s nama iz eh, Švicarskog federalnog ureda za promet. Vi ćete govoriti o eh, modalnom eh, prevozu. A nakon toga ćemo razgovar, e, imati pitanje i odgovore. Osobno neću moći ostati do kraja, zamijenit će me gospodin Rike, ali sigurna sam da ću se s vama uskoro moći suzreti. Izvolite, imate 10 minuta da govorite o modalnom prometu. Puno toga možemo naučiti iz švicarskog primjera. Hvala lijepa gospođo predsjednice odbora. Držat ću se paš e, kao što i to i dolikuje Švicarcu dodijeljenog mi vremena. Govorit ću engleski, to je zapravo četvrti jezik u Švicarskoj. Švicarska prometna politika dugo je bila da smo pokušavali prebaciti promet cesta na željeznice, imali smo politike za zaštitu okoliša, svakako e, je to uključeno u europske politike e, i ta odgovornost prema okolišu. Dakle, ova politika za promjenu model, e, promjenu prometa i načina prevoza. Prvo imamo prvu e, promjenu e, infrastrukture, zatim imamo liberalizaciju željezničkog sektora, a danas ću posebice se fokusirati na naknadu za teška vozila, što je jedan od najvažnijih instrumenata za ovu politiku e, promjene modaliteta prevoza. Proći ću od infrastrukture. Prošle godine otvorili smo Konel Gothard, najvažniji element naše prometne politike, najdolji tunel na svijetu i 2020. kada će cijela os e, biti završena e, zapravo neće biti razlike između Švicarske i Nizozemske postojati će standardna infrastruktura koja će prolaziti e, kroz, kroz Švicarsku sa, za prometne e, vlakove, za teretne vlakove 750 metara duge također e, je važno da se željezničkom prometu dade mogućnost da bude jednako učinkovit posuda. No, međutim, nije dovoljno samo graditi infrastrukturu, Naime, nužno je također koristiti i sredstvo oporezivanja, posebice kad se tiče teških e, vozila. Taknu naknadu za teška vozila na 2001. smo uveli na temelju principa zagađivač plaća i e, ta naplata obuhvaća sve e, teretna vozila iznad 3,5 tona, izračunava se temeljem e, maksimalne težine, udaljenosti i klase emisije. Nakon da je zapravo e, porez na potrošnju, znači potrošač je taj koji plaća porez. Godišnje se radi o 1,45 milijardi godišnje, a ukupno 75% e, naknade dolazi od švicarskih e, vozila, znači dvije trećine plaća e, švicarski vozni park, a jedna, možda jednu četvrtinu provoz. Dvije trećine idu u konfederaciji, a udio konfederacije koristi se za financiranje najvećih e, projekata javnog prometa, a kao što je Gotthard e, tunel, a kantoni svoj dio, tu svoju jednu trećinu, e, troše, troše na pokrivanje trošaka za promet koji ne mogu pokriti na drugi način. Evo ovdje te vidite tarife, tri kategorije naknade, euro 6 kategorija, kategorija 3 je 30% ispod razine prve kategorije. I vidite kako to izgleda pomnoženo sa kilometrima i težinom e, i tako izgleda cjenik. U sporazumu o kopnenom prometu sa Europskom unijom utvrdili smo maksimum 325 švicarskih franaka za 300 km sjever-jug, na osi sjever-jug, dakle ne možemo povećati ovaj porez E, u ovom trenutku iznad te e, razine a po švicarskom zakonu postoje maksimalni vanjski trošak, imali bismo i mogućnosti ići više, ali moramo poštivati oba elementa, znači sporazum o kopnom prometu i švicarski zakon, pa se sada se približili u određenoj mjeri maksimalno. Novi Prometni režim e, doveo je e, do veće učinkovitosti preko alpskog prijevoza, e, odnosno teretnog prometa sa još uvijek 8,3 milijuna tona na 1,3 milijuna kamiona 2016. je to palo na 975 tisuća kamiona koji su preveli 11,7 milijuna tona. Dakle, vidite kako se prosjek povećao u ovom razdoblju 6,3 tone na 12 tona, dakle gotovo udvostručio u tri godine. Dakle, e, to je također e, taj naknada doprinjela obnovi voznog parka, jer 2001. 80% kamiona je bilo e, euro 0,1 ili 2, 2017. samo 1% na tu kategoriju, a 92% svih usluga prevozi se kamionima kategorije Euro 5 ili Euro 6. Studija učinaka ove naknade 2006. pokazala je znatan no, e, povećanje potroških cijena, znači inflacija samo 0,1%, a zbog činjenice da je došlo do paralelnog povećanja učinkovitosti, e, a troškovi nisu mogli biti prebačeni svi na potrošače, pa je, a trošak e, provoza, e, prijevoza je zapravo samo mali postotak troška konačnog proizvoda. I na kraju u ovom slajdu vidite također da imamo znatno smanjenje emisija stakleničkih plina NOx-ova. To je ovaj plavi stupac na slajdu i vidite od 2004. do 2016. taj iznos pao za otprilike 80% i danas teška vozila nisu naj onaj e, način transporta koji najviše zagađuje. I to zbog boljih tehnologija, veće učinkovitosti i smanjenje samog prometa. Kod e, modelnog e, e, ove promjene u modelnom prometu nakon uvoženja novog transportnog režima sa ovom naknadom preko alpski promet smanjio se na ispod milijun vozila, odnosno kamiona zapravo 17% robe e, prešlo je na željeznicu, a samo 29% je e, prelazilo na ceste. Znači, naknada za teška vozila pokazala se učinkovitost i znatno je doprinjela transferu prometa na željeznice, time financiranjem naših velikih željezničkih projekata zajednica, zajedno sa učinkovitošću cestovnog prometa, znači na 400 tona i više, plus e, princip e, zagađivač plaća, a pritom je učinak na e, potrošača i cijene koje plaća potrošač ostao dovoljno nizak. Hvala lijepa. Na ovom nevjerojatnom primjeru koji pokazuje da kad postoje jasno definirani ciljevi, cijeli stroj koji se skriva iza kulisa radi u smjeru da se ti ciljevi ostvare. Sada dajem riječ gospodi Šmit. Gospođi Šmit, svoj kolegici, izvolite. Zahvaljujem. Malo evo same i zavidna nakon ovoga svega što smo čuli ali kako se to kod nas kaže, Švicarska je e, onaj koji ima je, e, onaj s jednim okom među brojnim sljepcima. Dakle, u Europskoj uniji, e, iako se troše milijarde u naparima i u novcima poreznih obveznika, modelna podjela E, se nije toliko povećalo u željezničkom prometu, iako smo se nadali tome, imamo tolike probleme sa e TMS-om i tako dalje, ali kada pogledamo brojke zapravo vidimo da od 95. do danas e, je stvar možda prešla sa 6,6 na 6,7%, što baš nije neki rezultat. I znamo da u je u prevozu, robnom prevozu malo bolji rezultat, ali svejedno ako se usporedimo sa Kinom, Amerikom, Rusijom, zapravo smo daleko zaostali za njima. I kod nas je cesta i zračni promet e, puno poželjnije od željeznica i da ima bolje rezultate u tom pogledu. Ono što me posebice zanima pred kraj vašeg e, e, preda, e, prikaza. Rekli ste da ste i naplatom ovih teških vozila financirali djelomično i željeznice. Mi se to u Austriji također intenzivno priželjkujemo da bi se moglo to recimo koristiti za takve svrhe, ali to nije u Austriji tako i zapravo nećemo moći to postići, ali vjerojatno ni u drugim europskim zemljama se to neće dati tako i zbog tih e, e, jer bi nas takvo rezerviranje sredstava recimo za željeznicu doista možda pomoglo prebacivanju dijela prometa na željeznice kako mi to želimo, a što bi bilo korisno za okoliš. Ali evo, moja pitanja. Prvo pitanje, kada raspravljamo o željezničkom sektoru, e, bi li ga trebalo radikalizirati po ugledu na cestovni promet i zračni promet? E, to je recimo u mojoj zemlji također jedna tako važna tema kada recimo se pogleda francuske željeznice ili njemačke željeznice ili tako dalje. Nadalje, što mislite kakva budućnost imaju željeznice za recimo desetak godina kada govorimo o autonomnoj vožnji, autonomnim kamionima i tako dalje koji će se naći na cestama. A treća stvar. Vjerujete li da Europa doista može naučiti nešto od Švicarske ili mislite da ste vi iznimka od pravila kada razmislimo recimo 28 zemalja ne može postići ono što ste vi postigli onda možda o tome treba ipak razgovarati možda ima tu nečega još više a ne samo povoda za zavist Hvala gospođo Šmit gospodin Van de Kamp Zahvaljujem. Prije dvije godine, zajedno sa Mihaelom Kramerom, posjetio sam Brenner Pass prijevoj i moram reći da sam bio jako impresioniran količinom kamiona koji su prelazili preko tog prijevoja. Ne mogu, mislim, razumijem e, zašto je Švicarska poduzela ove mjere koje je poduzela, ali svejedno. Postoje još prilično ozbiljne e, rasprave o pristupnim e, cestama za tunel Gotthard, e, također i za prevoj Brenner i tunel. Nisam, ne znam kako to <laughs> sada služba nazivate. No, Vi kažete da će sve biti spremno za tunel Gotthard za 2020. Na čemu temeljite tu e, pretpostavku znači za tu os? A ako smo dobro shvatili, rekli ste tri četvrtine prihoda e, otpada na ono što se prekuplja od švicarskih teških vozila, kamiona, samo jedna možete reći jedna četvrtina od e, stranih vozila u provozu. Naprimjer, ako imate njemački kamion koji isporučuje u Švicarsku, plaćaju li oni taj porez naknadu na teška vozila? Znači ako nisu u provozu nego dostavljaju i kako prikupljate prikupljate tu naknadu digitalno, na granicama ili e, kako to točno funkcionira u praksi? Hvala lijepo gospodine Vanekav. Gospodine Artu, dajem vam riječ. Hvala e, vam na a ovome što ste nam iznijeli, doktore, sa je europsko gledišta, to je jako fascinantno, fascinantno, mislim kada čujete od ljudi koliko su svi za e, prelaz na željeznički promet i koliko bi to bilo korisno, vi ste zapravo naše mjerilo i također 2020. E, ovim e, prebacivanjem na željeznice e, ćete do 2020. postići znatne učinke na okoliš koje Europska unija mora i želi postići. Možete li nešto konkretno reći o tome? Evo, recimo, u kojoj mjeri vi u Švicarskoj ovim mjerama E, ste proveli ovo jedno financiranje recimo za retrofitting voznog parka. Na primjer, rekli ste da je odnos financiran dvije trećine, jedna trećina. Zapravo to je novac koji ste rekli da ide u željeznički promet. I ovakvo e, e, rezerviranje sredstava kao što je napravila Švedska, kao što je napravila Švicarska je jako zanimljivo, znači s tim e, tom raspodjelom sredstava i mislim da je to mjerilo u koje se doista Europa može ugledati. Hvala. Prije nego što dam riječ gospodinu Krameru. Gospodine Buše, molim vas da me ispričate. Znate što mislim o švicarskom modelu? na kojem vam, kako je gospođa Schmidt e, malo prije rekla, vam zavidimo. Moram reći da smo itekako ljubomorni. Nadam se da će suradnja između Švicarske i Europe biti tješnja, e, ubrzanija, zato što mi također trebamo dobru praksu kako bi u budućnosti naš željeznički sustav malo više sličio vašemu i računam E, u tome na vas. U svakom slučaju hvala vam što ste došli, hvala vam gospodine Kramer, dajem vam riječ. Hvala na onome što ste nam iznijeli. E, žalosno je što ima tu premalo članova odbora kao što se zna da je dogoditi zapravo. Komisija bi trebala biti 100% zastupljena kao i sve zemlje članice kako bi se vidjela da se ne radi samo o tome e, da je recimo nije sve o riječima na papiru. Recimo vi koji niste uopće u Europskoj uniji ste ispunili ciljeve za 2020. prebacivanje na željeznički promet sa cesta i tako dalje. Tu uopće ne treba smišljati nove ideje, samo pogledati recimo ono što ste vi već napravili i kopirati to. I to bi trebalo shvatiti svaka zemlja <laughs> članica za sebe, ali ni to nismo uspjeli shvatiti, niti napraviti jer imamo krive prioritete. Evo, Vin van de Kamp se čudio što dvije trećine upravo idu od švicarskih domaćeg prometa, ali e, Znači vi sada imate naknadu koja se naplaćuje na svaki kilometar ceste i barem e, za sva vozila barem 3,5 tona. Zapravo ne prebacujete, e, znači niste niste imali ovu nuspojavu prebacivanja sa težih kamiona na lakše kamione ili na lokalne ceste, nego ste uspjeli napraviti upravo ono što je trebalo. A upravo zbog ove e, koliko je to skupo, kao što ste pokazali, e, došlo je i do suradnje, ali i do konkurencije. Znači, niko, nitko e, recimo se ne bi u Švicarskoj išao na to da transportira deset kašeta vina 300 km kroz e, Švicarsku kamionom jer je jednostavno preskupo i zato je prazni putovanje polupraznim kamionima znatno palo i nakon uvođenja ove naknade za potrošače je cijena porasla za 0,5%. Zapravo zašto okoliše za jeftiniju cijenu i ne postoji jer je došlo do koncentracije. Mislim kod nas e, puno kamiona putuje poluprazno jer je sve prejeftino. Evo, to je recimo prava stvar. A da, imali ste referendum koja je bila povezana i s time, da, referendum za, Gotthard, e, za tunel Gotthard sa zabranom e, paralelnog građenja autoputa. To je bilo jasno, ali to u Europi se niko ne može ni zamisliti. Mi ćemo, recimo, neko bi rekao, e, recimo, gradit ćemo novu željeznicu, ali ne smijemo graditi paralelno E, autoput. A mislim u Turingu su recimo izgrađena i željeznica i autoput koji idu apsolutno paralelno. A ovo je jedan način da se omogući recimo e, jasni prioritet. Dakle, hvala što ste na to ukazali i moram reći da ste vi toliko europska zemlja koja ste zapravo toliko europska jer niste članica Europske unije vjerojatno. Još, dvije pitanja, još dva pitanja. Spomenuli ste 2020. Znači od 2020. E, više e, neće biti dozvoljen e, provoz bučnih kamiona kroz Švicarsku i vožnja po Švicarskoj, ali sada kako to provesti na europskoj razini, volio bih da komisija kaže što mogu Švicarska i Njemačka, može i Europa 2020. Onda još jedna kritička napomena kada već sada toliko hvalimo Švicarsku, onda ste kao prvi E, imali ste prvi ICE vlak u Švicarskoj i tada je Švicarska rekla to je dopušteno samo ako će se moći povesti i bicikl. Mislim, a onda je e, Deutsche Bahn rekla, dobro, radit ćemo to dvije godine, onda ćemo napraviti evaluaciju, onda ćemo vidjeti. Nakon dvije godine to onda potpuno ukinuto, a evaluacija nije došla niti do sada. Ne možete li to možda još jednom ponoviti? Naprimjer, e, kod e, željeznice ima novice i koji uzima sada e, bicikle pa ne znam e, možete li provesti da se na svim i brzinskim vlakovima, visokobrzinskim vlakovima može ići sa biciklom jer zapravo to je promet koji turistički promet proizvodi veći prihod od recimo kruzera e, po moru. Znači evo svaka čast, borite se i za mobilnost i za klimu i očigledno ste primjer da se to može. Hvala gospodine Kramer. Prije nego što dam riječ e, gospodinu staleru da odgovori, ja bih također želio postaviti jedno pitanje i iznijeti jednu napomenu vezanu uz financije a to je pitanje koje mi se uvijek čini vrlo važnim. E, financiranje ovog e, e, na ovaj način počelo je zaista prije mnogo godina. Sjećam se da ste imali otvorenje korištenja tog načina financiranja i sjećam se da je nakon toga uslijedilo nekoliko faza E, uvođenja ovog poreza na teška vozila kako bi se osigurala ovakva vrsta financiranja. I željeznica se, odnosno intermodalni prijevoz ne financira se samo putem prijevoza, već putem e, putem poreza na teška vozila, već putem e, posebno osmišljenog sustava financiranja. Ono što mene zanima je sljedeće postoji, primjenjuje li se prilikom naplate poreza načelo razmjernosti ili se radi o paušalnom poreznoj stopi? Drugo pitanje, i volio bi da mi na njega zaista odgovorite, jest je je li vaš porez E, u odnosno svota koja se tako naplaćuje usmjerena na rješavanje internih problema ili na rješavanje e, vanjskih poteškoća vezano primjerice uz smanjivanje emisija e, stakleničkih plinova uz smanjivanje razine buke ili smanjivanje zastoja dakle za koju konkretnu svrhu se taj porez koristi koja je njegova efektivna uporaba Zaboravila sam još reći dvije stvari, jer e, upravo smo govorili o pravima putnika. Možete li reći kako izgleda prava putnika u Švicarskoj i kako to funkcionira kod vas? A druga stvar, tunel Gotthard e, je gotov. E, prije 21 godinu je sklopljen ugovor sa okolnim zemljama. Sada je tunel gotov, ali pristupne ceste nisu. Mislim, a možete li nešto reći o tome E, kada će, recimo šta kaže Njemačka, kada ćemo završiti tu pristupnu cestu za desetak godina ili kada? Možete li nešto reći o tome što radi recimo Italija, ali Italija navodno e, čeka e, švicarski, golemi švicarski novac da dovrši cestu i zapravo se očito okolne zemlje ne pridržavaju svojih obveza. Što, što će se dogoditi? O sami tunel bez pristupnih cesta neće donijeti Europi ništa. Hvala. Gospodine Füchlist Staler, imate nekoliko pitanja na kojima biste trebali odgovoriti, no moram reći da ste istovremeno čuli mnogo komplimenata. Vrlo rijetko se događa da govornici dobiju toliko komplimenata u ovome domu. Dajem vam sada riječ, imate desetak, dvanaestak minuta da odgovorite na pitanja koja ste upravo čuli. Hvala. Hvala predsjedniče na ovim eh, svim hvalama. Rado ću odgovoriti na pitanje gospođe Schmidt. E, treba li se ići na liberalizaciju? Mislim da e, treba iskoristiti sve, sve mogućnosti za politiku prebacivanja na željeznice, poreze, infrastrukture i sve drugo. U tom smislu smo i mi u Švicarskoj za promet, teretni promet imali e, otvoreni pristup. Pitali ste naime hoće li trebati reforma. Postoje naime razni modeli o tome kako to zemlje mogu riješiti, ali ono što je nužno je konkurentna željeznica i teretna željeznica. Postoje razni modeli ovdje, razdvojene infrastrukture ili ne, ali to nije za mene jedinstveni i jedini ključ. Učinkovito željeznica može se postići na različite načine, ali zemlje bi to e, trebale napraviti uzimajući vlast okolnosti u obzir. A vi ste pitali E, što, je sa, što će se promijeniti sa autonomnom vožnjom u budućnosti za desetak godina. Postoje toliko ideja, recimo na cestama, recimo sa recimo vezanjem nekoliko kamiona jedan na drugi u neke klastere koji se, koje recimo vuče jedno vozilo i tako dalje. I e, tu imamo e, puno napretka, obično se radi o konkurentnosti masovnih e, sredstava transporta, a željeznica masovni transport, može ići na velike količine i koncentrirati se na velike količine i za deset godina jasno će imati napredak i prednost e, u tom smislu pred e, cestom jer to je kombinacija koja na duge pruge je konkurentnija i daljnjim tehnologijama će se postičati postizati daljnji napreci. Zašto ne učiti od Švicarske kada ste već pitali i mi učimo od Europske unije i u području ženjenica. Sve smo preuzeli iz Europske unije, svih propisa o interoperabilnosti i mislimo da je to apsolutno ispravno jer je potrebno imati integrirani europski prostor e, i na željeznicama i na cestama jer Švicarska od toga, e, od tih jedinstvenih propisa također profitira e, umjesto da imamo različite tehničke propise sa svakom zemljom kojom trebamo se harmonizirati. To je jako komplicirano, tako da mislimo da se ovdje radi o međusobnom učinu, o međusobnom učenju i jednom netko ima bolju ideju, drugi put neko drugi ima E, dobru ideju i što se tiče prebacivanja modusa transporta i tako dalje. Vin van der Kamp e, i gospodin Kramer pitali su što se tiče e, ovih pristupnih pravaca. 2020. će Švicarska završiti svoj dio Basel Gesel. Te ugovore smo sklopili sa Njemačkom i Italijom Znači da se kapacitet e, pristupnih cesti poveća prema potražnji. Nešto se već događa. Dugo se nije događalo ništa, posebice u Njemačkoj. I uvijek kažem, hm, Italija je u međuvremenu pretekla i Njemačku, <laughs> to ne znam Njemačku možda bude motivirala da nešto učini, ali mislim da je to doista jedan europski problem. Koridori, TNT mreže, nadate najbolje e, su potrebne e, trebaju investicije po cijeloj osi, a postoji različite osa. Švicarska ne može preuzeti cijeli promet, naime Brenner e, prijevoj E, je potreban e, i u željezničkom smislu. Scenariji nisu baš tako mračni kao što je rekao e, gospodin Kramer da će to biti 43. Ne, neće, nego sa Njemačkom pregovaramo. Postoje određene mjere i poboljšanje kapaciteta i određenih mjera za određene pravce, za jačanje kapaciteta, tako da će se pokriti potražnja. E, nećemo tužiti nikoga od naših susjeda, s njima redovito razgovaramo i malo ime namećemo grižnu savjest, to ponekad isto e, koristi, tako pokušavamo nešto učiniti. E, gospodin Van de Kampita, kako to dvije trećine sredstava dolazi od švicarskog prometa. Naime, u svakoj zemlji unutarnji transport znatno veći od pro, provoza robe. Znači imamo jedan milijun e, kamiona koji idu prema jug, ali mi imamo vlastitih kamiona koji prometuju unutar Švicarske, naime o, obskrbljuju naše dućane. To su te tri, dvije, četvrtine. I svi ti kamioni plaćaju našu naknadu i to je vodila tog učinka koje je naveo gospodin Kramer, naime i unutar Švicarske, su se e, logistički bolje koordinirali e, za Europu, na primjer, e, se transport robe vozi 50-60 km željeznicom, znači prebacuje i dalje na željeznicu, pa dalje prebacuje, znači željeznički promet. Teretni promet je dio logistike integriran i a, veliki veleprodavači e, i veleprodaje u Švicarskoj ima to ugrađeno kao dio svoje transportne logistike. A, naplaćuje se putem elektroničkog uređaja koji je ugrađen u sve kamione, strani kamioni. Isto neki imaju taj uređaj ili mogu deklarirati sve na granici i u svakom trenutku se mora u nekom trenutku platiti E, ono što je naznačeno u uređaju i možda ćemo na kraju imati e, jedinstveni e, elektronički uređaj za naplatu u cijeloj Europi koji će obuhvaćati našu naknadu. A što se tiče saniranja, mislim mi smo ovdje propisali nakon 2020. Nema više buke od kamiona, neće moći prometovati bučni kamioni i to je ono što Europa ima te sad za nove e, prometne vlakove e, vrijedit će također i u Švicarskoj to nije ništa novo to su EU propisi koje smo mi malo na malo više obvezujući način proveli kod nas bilo je to puno rasprava malo se branša branila protiv toga ali od najave smo vidjeli da dio ovih vlakova koji su sanirani na buku rastu u prometu mm, i sigurni smo da za 2020. ćemo imati no, ovih, ispunjeni ovih 100%. Ovo smo i financirali u Švicarskoj, to preuređenje vlakova, teretnih vlakova, jer doista želimo postići taj cilj, a to je povećalo i prihvatljivost i prihvaćanje od strane građanja. Znači, pro e, tranzitni e, e, vlakovi, posebice teretni, koji prolaze iz inozemstva, su sve manje prihvatljivi u Švicarskoj jer previše buče. Problem buke na željeznici je veliki problem, mislim, ali može se puno toga postići sa poticajima, ali ako jedan to ne prihvati, imate samo jedan užasno obučen teretni vlak, onda jednostavno sve propada. I mislim da e, smo mi to nekako pokušali riješiti jednim dugim prelaznim rokom koji smo najavili i mislim da ćemo imati dobre rezultate i biti ćemo doista sretni ako je Europska unija ili barem neke od zemalja iz koridora će slijediti nas u tome. E, a sada financiranje, to također moramo naučiti. Dakle, neko je došao dakle, na ideju da, da se to financira iz godišnjeg proračuna, da se uvijek e, na kraju godine utvrdi što će se plaćati sljedeće godine. Iako parlament naravno odlučuje financije, e, tu zapravo nemate puno izbora, jer mislim e, E, jednostavno je propisano koliko se mora platiti i e, ta stvar e, se mora financirati i tu se ne može skraćivati nešto pa se došlo na ideju fonda znači to financiranje je zadaća države dugoročno ona to mora uvijek financirati i putem takvih fondova se može dobro to upravljati utvrđuje se jednom dugoročno koliko će se e, izdvajati za to financiranje i na taj način onda se omogućuju i mogućnosti financiranja. Sada smo e, to financiranje iz fonda proširili na cijelu financiranje svih troškova željezničke infrastrukture, jer to je stalna zadaća. Znadete da u proračunskoj raspravi onda se ne treba stalno raspravljati o tome hoćete li i sljedeće godine imati željeznicu ili nećete. Morate ju imati. Ministrima financija to zapravo uopće nije loše jer se jednom definira koliko će, to pod, koliko će se za tu stavku izdavati i nekako se to mora inkorporirati. Ako neko traži više, onda nije kriv za to ministar financija, nego ministar prometa koji kaže ja bih trebao više novaca za željeznice, ali to mora obrazložiti. I ako to onda dobro argumentira, možda će novac dobiti, ako ne, onda neće. Dakle, to su ovi prihodi e, koji su koji su rezervirani za određena područja i to je bitno. Pitanje gospodina Kramera, pitanje buke 2020 i tako dalje, to sam rekao. A što se tiče prevoza bicikala, upravo obnavljamo koncesije za e, daleki, za prevoz na duge pruge u e, području željeznice i sada imamo definiranje e, vlakova kao multifunkcionalnih elemenata u kojima se može prvo voziti i bicikle. Pa ćete i moći i dalje bicikl voziti kroz Švicarsku, ako možda na ICU u ne možete, ali u švicarskom vlaku sigurno možete što se tiče prava putnika, upravo imamo predlog u parlamentu. Ovdje se držimo na propise Europske unije. Preuzimamo iste e, iste mjerila i standarde i kriterije za prava e, putnika, recimo naknadu za neispunjenje usluge i tako dalje. Ehm, nadalje, posljednje pitanje Enrike za ehm, zagađivač plaća. Upravo smo to postigli klasama za emisije, klasama emisija za kamione i to trenutno dobro funkcionira poveznicom na euro klase. A sada imamo izazov nakon euro 6 zapravo neće imati daljnjih e, klasa E, zagađivanja, pa ćemo onda morati vidjeti koji će biti daljnji kriteriji moguće uzeti u obzira kako bi se e, postigle daljna poboljšanja. I mislim da je taj porez doista povezan sa jednom svrhom, dakle integriranom politikom, znači e, jedan posebice opterećeni sektor kao što su ceste treba oporezovati, ali novac onda ne baciti opći proračun, nego ciljano upotrebiti, tako se postiče dvostruki učinak. Evo, hvala i time vam stojim dalje na raspolaganju. Hvala lijepa, gospodine Fuglistaler što ste nam naučili jednu malu švicarsku lekciju, to je uvijek zanimljivo. E, što se zapravo kvalitete recepata tiče, mislim da se ona zapravo otkriva u našoj spremnosti da ih e, primjenjujemo. U svakom slučaju, ovo je i dalje tema kojoj težimo. Hvala vam lijepa što ste nam se pridružili. To je prvi put e, da ste ovdje nakon posjeta prošle godine. Uvijek je veliki interes za teme. E, nastavljamo s radom poslje podne u 14.30. Ispričavam se, mislio sam da je u 15, ali u 14.30 vidimo se.